Dear colleagues, just in case you're wondering why we haven't started... Dragi kolege, ako se pitate e, zašto nismo započinuli sa sastankom, čekamo gospodine Panterija. Aha, evo, došao je. Mm, dobar dan, gospodine. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to the... Dame i gospod, dragi kolege, hvala vam na sastanak odbora za vanjske poslove. Dolazimo na točku broj 1 nacrt dnevnog reda, nema komentara, usvojen je. Kad je riječ o priopćenju predsjednika, nemam nikakvih priopćenja u ovoj fazi, već dolazimo onda do treće točke preporuke, e, preporuka za vijeće, komisiju i e, Europsku službu za vanjsko djelovanje za Libiju. Naš kolega Antonio Panceri je izvjestitelj, 173 amandmana je podneseno i gospodin Panceri je nakon prvog razgovora sa izvjestiteljima u sjeni e, pripremio sedamnaest kompromisnih amandmana. Bez daljnjeg duljenja predem riječ gospodinu Panceriju kako bi ste vi iznijeli svoj stav o amandmanima i kompromisnim prije amandmanima. Izvolite. Presidente, chiedo scusa per il ritardo. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ispričavam se na kašnjenju. Svakako želim zahvaliti tajništu AFETA i izvjestiteljima u Sjeni na suradnji koju smo ostvarili. Kao što ste malo prije rekli, Dej 173 emendamenti ricevuti. Radi se o, 18, 17 amandmana, kompromisnih amandmana od 173 amandmana. Dakle, željeli smo pokazati situaciju u Libiji i pokazati kako ćemo raditi dalje. Uzimajući u obzir sva ograničenja i mogućnost inicijativa koja stoje na raspolaganju. Dakle, s jedne strane imamo plan Ujedinjenih naroda kao jedini put izlaska iz ove situacije, a s druge strane imamo i poteškoće u suradnji sa trenutačnom vladom. Tako da smatramo da je nužno nastaviti sa stvaranjem vlade širokog nacionalnog konsenzusa koja će moći voditi složene buduće korake u toj zemlji. U kompromisnim prijedlozima naglašavamo nastavak procesa rekonstrukcije Libije u široj regionalnoj strategiji Isto tako govorimo o tome da je nužno povećati koordinaciju među svim uključenim dionicima, zahtijevajući održavanje velike međunarodne konferencije o Libiji, a istovremeno želimo obeshrabriti djelovanje pojedinačnih država izolirano. Želimo kontrolirano razoružanje svih frakcija na terenu, jer je to nužan preduvjet za stvaranje nacionalnog jedinstva. E, snažno Naglašavamo da je nužno organizirati izbore ove godine 2018. uz potporu Venecijanske komisije i drugih čimbenika. Mislimo da je to stvarni element političke legitimnosti koji će doprinijeti stabilnosti države. Zbog toga smatramo da je iznimno važno pokrenuti inkluzivni proces koji će aktivno uključiti i lokalne organizacije i sva plemena u stvaranju nove demokratske Libije. Osuđujemo zlouporabu, osuđujemo kršenje ljudskih prava, zalažemo se za potporu mandatu Međunarodnom kaznenom sudu. Jedan dio izvješća odnosi se na izbjeglice, unutarnje raseljene osobe i imigrante. Radi se o upravljanju tim tokovima osoba u i iz zemlje. I na kraju želim reći da ovo što smo učinili je vrlo važan posao i ja ću naravno danas sa velikom pozornošću čuti ono što će reći izvjestitelju Sjeni, eventualno drugi kolege koji će uzeti riječ uz nadu da ćemo dobiti najveću moguću podršku za ovo izvješće sutra prije podne. Hvala lijepa predsjedatelju. Thank you, uh, dear colleague Panzeri. Hvala, dragi kolega Panzeri. Imamo indikativno trajanje od 10 minuta predviđeno za ovu točku dnevnog reda. Trenutno se petero kolega javilo za riječ. Štetina, Tenak, Lohbina, Koso i kastaldo Još netko? gospodin Betini i gospodin Hadži Čoču. Još netko? A, trebali smo početi u a, 3 i 10, sad je 3 e, i 20, imamo 7 govornika, to, to znači da svaki govornik ima po dvije minute, Budete što je koncizniji moguće, gospodine Štetina. Hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Panceriju i ostalim kolegama iz drugih klubova koji su uključeni u ovaj proces. I imam puno iskustva s Libijom, Libijom, a također sam organizirao konferenciju koja se bavila situacijom u toj zemlji i to s ciljem boljeg razumijevanja onoga što treba napraviti kako bi se pomoglo toj zemlji da dođe do stabilnosti i da se na taj način osigura sigurnost i zaštita građana Libije a isto tako i izbjeglica emigranata. Imali smo do sada samo jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni. U duhu kompromisa EPP e, se složio oko dogovaranja svih kompromisnih amandmana. Nažalost, imali smo premalo vremena da bismo razgovarali o predloženom popisu za glasovanje. Inicijalno smo htjeli tražiti da se odgodi glasovanje, ali smo došli do dogovora koji nam je prihvatljiv. Zahvaljujem ponovno svim kolegama. Želim vam puno uspjeha na sutrašnjem glasovanju. Hvala. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni je Charles Tanak. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala kolegi Panceriju, bit ću vrlo kratak. Ja sam e, bio na sastanku izvjestitelja u sjeni, tu smo pregovarali o kompromisnim amandmanima. Jasno je budući da dolazim iz jedne od e, dviju velikih zemalja koje su sudjelovale e, u intervenciji u Libiji. Mislim da ovo nije neko sjajno razdoblje. E, Libija zapravo se smatra neuspješnom državom i u mom klubu imali smo dugačku raspravu. Gospodin Nart nije ovdje, u svakom slučaju ima e, suprotan stav iz Alda unatoč problemima. Mislimo da trebamo se angažirati i poduprijeti službeni e, akcijski plan UN-a za Libiju i međunarodno priznatu vladu. E, a trebamo isto tako priznati ulogu e, Kasan Salamija, posebnog izvjestitelja za Libiju. I dalje je situacija tamo vrlo zahtjevna, radi se o zemlji koja nije jako udaljena od Europske unije, tu je puno problema koji se odnose na krimčarenje ljudi, zatim su tu i problemi vezani uz međunarodni organizirani kriminalitet, kriminalizaciju, e, e, krimčarenje e, oružja, droge i tako dalje. Tu je i pitanje džihadizma i tako dalje. Tu je i problem stabilizacije zemlje i e, postoji e, hitna zaklada UN-a i akcijski plan. Moramo učiniti sve što i u našoj moći da bismo osigurali određenu razinu sigurnosti i te povratak e, pravnog povretka, poretka i demokracije u tu zemlju. To je naravno dugoročnija ambicija, ali se trebamo pobrinuti da barem Europska unija djeluje tamo donekle sigurno, pogotovo u smislu provedbe e, e, humanitarnih akcija, pomaganja pomaganja izbjeglicama i prognanicima e, u borbi protiv terorizma i mislim da je ovo jedan dobar pristup i podržava, da je to jedno uravnoteženo izvješće i podržamo kompromisne amandmane. Hvala gospodine Tenek. Hvala gospodine Tenak. E, sad se čini da su zeleni veći od guaja tako da prvo će govoriti predstavnica zelenih. Gospođa Lohbiler, hvala, hvala gospodinu Panceriju e, na pregovorima i hvala što podupirete suradnju e, velikog podupirete što velik broj da se naš, naši amandmani pretvore u kompromise. Također nam je drago što naglašavate ulogu žena i manjina kako bismo došli do stabilnog i dugotrajnog političkog sporazuma. Regionalni akteri ne bi e, trebali provoditi vojne akcije bez pravne osnove i to podupiremo treba potpisati eh, i ratificirati ženevsku konvenciju iz 51. godine i treba poduprijeti međunarodne kaznene, kazneno-pravne dokumente. Naš klub ne može poduprijeti skup kompromisa koji se odnosi eh, na europsku migracijsku politiku u Lidiju. Primjerice, nećemo tražiti intenziviranje suradnje između eh, operacije Sea Guardian i operacije e, Sofija. Također smo kritični pružanje, e, pružanju potpore Libiji kroz civilnu CSDP misije. Mislimo da isto tako aktivnosti obalne straže Libije ne poštuju međunarodne standarde. Unatoč tome mi ćemo podržati ovo e, izvješće na kraju htjela bih samo reći još jednu stvar. Kolega Panceri, nedavno sam u njemačkim medijima pročitala da njem, libijski e, general Hafta je ozbiljno bolestan. Ako će to dovesti do promjene u liderstvu, odnosno vodstvu nad libijskom vojskom, onda velik broj e, prijedloga u našem izvješću je e, dosta zastarilo, bit će dosta zastarilo jer pretpostavljam da će doći do novih borbi. Hvala. Hvala. Gospodin Kozo u ime Guja. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Želim reći da je dio izvješća Pancerija vrlo pozitivan, drugi dio možda i ne, ali mislim da je doista paradigmatično sada vidjeti što i kako ne trebamo postupati, ne želimo da se dogodi ono što se događa u Siriji, isto to i u Libiji. Livija je apsolutno najlošija, država je nestala, po životnom standardu, standardu su posljednji u Africi, tako da mislim da je e, i pod udarom raznih krijumčarskih skupina i daješa odnos Isila. Mislimo da na plenarnoj sjednici trebamo održati doista široku raspravu oko ovog pitanja. Mi ćemo poduprijeti ovu preporuku, ćemo nekoliko amandmana, ali biti ćemo protiv toga da se podržavaju snage u, u Libiji. radi se o brojnim operacijama u okviru Mare Nostrum. Postoje organizacije koje naprosto ne pomažu izbjeglicama i prognanicima, već se naprosto radi o gusarima koji se naoružavaju i mi nikako nećemo biti za to. Hvala vam. Hvala, dragi kolega. Gospodin Castaldo u ime FDD-a. Hvala. Apsolutno zahvaljujemo kolegi Panceriju na sjajno obavljenom poslu i na postignutim rezultatima bez obzira na e, različita mišljenja koje imaju izvjestitelji u sjeni osim sugestija, kao što su govorili kolege, mislim da trebamo uzeti u obzir da nam je stigla vijest o smrti generala Aftara, ali poslije ta vijest demantirana. Dakle, on je teško bolestan i to će možda dovesti do nove teške krize na Mediteranu zato što će umreti snažna figura i da će se situacija odraziti na krhke odnose snaga u Libiji. Eventualna smrt generala ili prekidanje njegovih aktivnosti moglo bi čak i dovesti do prekida pregovora a isto tako i do borbe za prevlast u nacionalnoj libijskoj vojsci koja je zapravo mješavina snaga koje su odane generalu Aftaru i koje su važne za kontrolu ključnih naftnih polja i postrojenja u državi kaotična situacija može oživiti i džihadiste snage koje nikada doista nismo porazili. I zbog toga je ključno u okviru rasprave na plenarnoj voditi računa o svemu omne i ažurirati vjerojatno ovaj tekst zbog promijenjene situacije u sljedećim danima. Dakle, mogu samo podržati napore akcijskom planu Ujedinjenih naroda. To je sada jedini praktični okvir koji imamo za stabilizaciju stanja u Libiji i za početak nacionalnog pomirenja, razoružavanje milicija na terenu. Isto tako želim upozoriti da nije dobro da djelujemo kao države pojedinačno bez prave sinteze. Hvala. Čuli smo izvjestitelje u sjeni, još se troje kolega javilo za riječ. Gospodin Betini je prvi. Nitko se drugi nije javio. Prije svega zatvoram listu govornika. Gospodin Betini. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Želim samo reći da mi se čini da je ovo izvješće jako dobro, vrlo konkretno i da zapravo govori o tome da poznajemo vrlo dobro situaciju i to šire, ne samo u Libiji. Iznimno je važno pogledati širu sliku zato što trebamo dati određeni signal u ovoj konfuznoj situaciji. Trebamo govoriti jedinstvenim glasom, e, postići što je moguće širi konsenzus. Ja samo želim naglasiti da e, sve ove naše preporuke moraju na neki način pronaći zajednički jezik sa pokrenutim inicijativama e, koje Italija pokreće u ovom trenutku i koje će pokrenuti sljedećih tjedana i mjeseci. Jer je Italija ona država Evropske unije koju ova kriza najteže pogađa i to ne samo zbog migranata, već i zbog povijesnih odnosa Italije i Libije. Thank you, Mr. Bettini. Hvala gospodine Bettini, gospodin Hadži Đorđo. Hvala vam Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodinu Panceriju na ovom izvješću. Doista čitav niz pitanja je ovdje dobro pokrenuto, potaknuto. Neću govoriti o svemu što ste čuli, kaos, džihadisti, organizirani kriminal i tako dalje i tako dalje. Dakle, radi se o nevjerojatnom kaosu koji vlada u Libiji. A osim toga, pretpostavljamo da će uskoro doći do smrti generala Aftara što će imati strahoviti utjecaj i to ne pozitivan utjecaj na cijelu situaciju. Dakle, sada imam jedno pitanje. Kako ćemo provesti u dijelo ove preporuke? Postoje li bilo kakvi elementi koji ukazuju na to da dio ovih preporuka može zaživjeti? E, neću sada govoriti o mogućoj odgovornosti za ovu situaciju, neću govoriti o posljedicama za određene države članice. Međutim, neki predstavnici tih država bi nam trebali dati određene odgovore. Thank you. Mr. Schaffhauser. Hvala, gospodine Schaffhauser. Hvala, gospodine predsjedavajući. Biću vrlo kratak. Imam tri primjedbe. Prvo, jako je lako destabilizirati zemlju. Puno je teže, ponovno je mm, vratiti u normalu. Ono što smo napravili u Libiju čini se gotovo nemogućim danas, s obzirom na to da nema lidera. Zamislite situaciju u Siriji kada predsjednik Asad nije tamo. Bili bismo u istoj situaciji, situaciji i e, ne bismo mogli je obnoviti jer ne bismo imali same elemente koji su potrebni za obnovu. Druga primjedba, bez države nemoguće je e, osigurati razvoj. Niti nevladene organizacije, niti organizacije druge vrste E, to ne mogu napraviti. Ono što ja zaključujem je da se dosta neefikasno upravlja pomoći e, i građanima i nevladinom sektoru. I treća primjedba. Ne znam kakvo je točno stanje. Ja sam zapravo u kontaktu sa zaposlenicima i moram reći da sam dosta pesimističan jer ne znamo kakvo je zdravstveno stanje generala. To znači da nema lidera, a onda nema niti obnove države i ponovne izgradnje e, države. Ako nemamo tog elementa, onda se bojim da destabilizacija do koje je dovelo djelovanje E, zapada e, je nešto što za sada mm, tu ne postoji rješenje. Hvala. Hvala, gospodin Panceri, želite li vi odgovoriti? Što kraće moguće, molim vas. Pa bit ću vrlo kratak. Hvala svima na raspravi i na doprinosima. Želim reći samo dvije stvari. Prvo, ne čini se da je general Haftar mrtav u ovom trenutku. On je teško bolestan, operiran je, e, odstranjen mu je tumor Imao je također i plućnih e, problema, to je utjecalo još negativnije na njegovo zdravstveno stanje. Međutim, čini mi se da u ovom trenutku general Haftar i dalje može ostati prisutan na političkoj sceni Libije. Ako bi se dogodilo doista nešto negativno, onda se slažem sa svima koji su govorili da treba onda ovo izvješće mijenjati jer se situacija na terenu e, mijenja. E, kako ćemo dati više snage ovim preporukama, kako će one zaživjeti, pa želimo e, da vijeće e, zauzme stav i da putem komisije preporuko pretoči u našu vanjsku politiku. To je nešto što želimo da se dogodi. Hvala vam. Thank you. U redu, hvala na vrlo kratkoj raspravi. Glasovanje u Afetu će se održati sutra ujutro, a na plenarnoj sjednici glasovanje je predviđeno od 11, u tjednu od 11. do 14. lipnja. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka 4 preporuka o sporazumu između Europske unije i Čilea. E, trenutno se vode pregovori, radi modernizacije. E, izvjestitelj je Charles Tenak, on je predložio 12 kompromisnih amandmana. Izvolite Charles. Hvala. Gospodine predsjedavajući, veliko mi je zadovoljstvo obratiti vam se povodom ovog e, izvješća. Puno prije puno godina sam posjetio Čile i u mračnim vremenima sam ga posjetio, tada je to postala uspješna demokracija i velika ekonomska sila u Latinskoj Americi, tako da mi je bio, e, bilo zadovoljstvo biti izvjestitelj vezano uz ovaj e, sporazum. Sjećam se prvog sporazuma od prije gotovo 20 godina kada je gospodin Sala Franka bio izvjestitelj. Drago mi je da da imamo novu generaciju sporazuma sa Čilom i Meksikom. AFET naravno se bavi e, aspektima dijaloga i suradnje. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. E, Svjesna sam da imamo samo pet kompromisnih amandmana, ali to zapravo odražava i relativno malen broj zaprimljenih amandmana, samo 69. Ja sam e, naveo glasovanje za ili su suzdržanost za ostali 16 točaka za glasovanje. Ostali su inkorporirani u e, kompromisne amandmane, a nekima sam se usprotivio zbog raznih razloga. Na kraju sam za amandman, eh, htio sam biti eh, za amandman 19 e, zelenih, ali onda sam shvatio da tu postoji e, činjenična pogreška jer stoje da je SAD najveći trgovinski partner Čile, a to nije točno, već nekoliko godina to je Kina, kao što je zanimljivo slučaj i s Brazilom. Dakle, došlo je do nekih promjena koje su prošle ispod e, radara, tako da je Kina sada postala najveći trgovinski partner Čilea. Ne znam žele li zeleni zbog toga povući amandman ili se možda može razmotriti e, usmeni amandman ako se dobro formulira. Kao što sam već rekao, moje preporuke za glasanje temelje se na činjenici da je Čile zrela i razvijena demokracija, da je snažan ekonomski partner za Europsku uniju. I stoga se mi svi nadamo da ćemo imati dokument koji je E, maksimalno pozitivan koji priznaje ogromne promjene koje su se dogodile u toj zemlji tijekom posljednjih 30 e, godina od povratka na demokraciju nakon razdoblja e, vojne vladavine generala Pinočeja. Amandmani su bili previše preskriptivni po mom mišljenju i bili su izvan opsega izvješća iako nisu sasvim negativni, ja takve amandmane nisam prihvatio. Radujem se komentarima kolega, izvjestitelja u sjeni, kako bismo vidjeli kako e, još dodatno unaprijediti ovo izvješće. Glasovanje će biti sutra. Hvala. Hvala Charles Cutenuku. Sada prelazimo na popis govornika. E, gospođa Zovko i gospodin Kastaldo su se javili za riječ. Ako je, se još netko javlja, ne. Onda izvjestiteljica u sjeni za EPP, gospođa Zovko. Hvala. Dragi kolege, imajući na umu važnost modernizacije e, ugovora, odnosno sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Čila, što uključuje napređivanje sektorske E, i trgovinske suradnje kao i sigurnosne i političke suradnje, ovo bi dodatno podiglo razinu odnosa između Čila i Europske unije. Kad je riječ o izvješću APETA ovom, AFETA ovom pitanju, podupirem prijedlog e, gospodina Tenoka za kompromisnim prijedlozima, oni su dobro uravnoteženi te uzimaju u obzir stav pučana o najvažnijim pitanjima. Nadalje, e, ja sam početkom godine posjetila Čile i susjela sam se sa pripadnicima hrvatske dijaspore u Čileu. Oni predstavljaju značajan udio u stanovništvu Čila te doprinose razvoju zemlje. E, zato u amandmanu naglašavam koliko je važno e, u angažirati dijasporu kako bi se pojačale investicije i e, kulturna razmjena između Europske unije i Čila. Kao što je izvjestitelj rekao, primijetili smo da Kina igra najsnažniju ulogu u Čileu, tako da ove kulturne veze trebamo iskoristiti e, kako bismo zadržali barem dio e, europskog utjecaja na ovaj dio svijeta. Hvala. Hvala Željeni Zovko. Gospodin Kastalno. Hvala lijepa, poštovane kolegice i kolege. Zahvaljujem izvjestitelju Tanuku na sjajno obavljenom poslu u ovom izvješću. Danas sporazumi sa Čileom i Meksikom, odnosno Mercosuru, su iznimno snažni zato što Europa postaje ključni partner za Latinsku Ameriku u trenutku kada vodstvo Sjedinjenih država slabi, a druge države poput Kine jačaju svoj utjecaj. Kao što sam rekao, danas je prvi trgovinski partner Čileu. Zato trebamo obnoviti naše prijateljstvo s Čileom kako bismo se suočili i sa, e, sa klimatskim promjenama i sa migracijskim tokovima. Dakle, trebamo nastaviti u okviru dijaloga o ljudskim pravima od 2009. godine. Sretan sam što su mnogi amandmani prihvaćeni, ušli u kompromisni, dakle amandman 28 kako bi se riješilo pitanje Mapuća, to je doista dramatično pitanje. Mapuća imenom Mapun Gun znači narod zemlje. Oni su jedini autohtoni stanovnici Latinske Amerike koji su preživjeli europsku kolonizaciju. 1867. godine lišeni su i svojih E, tradicionalnih zemalja i mogućnosti uzgoja stoke. Mi bismo željeli i također u 31. amandmanu osnažiti mogućnost jačanja procesa u Čileu i prihvaćanje zakona protiv terorizma. E, radi se o e, definiciji terorizma koju je još donio general Pinochet kako bi tada objasnio uh, arbitrarno hapšenje uh, čak i ritualnog vođe naroda Mapuča koji je uhićen u e, vlastitoj kući. I u svjetlju svega toga smatram da bismo u finalnom tekstu trebali tražiti da čileanska vlada reformira taj zastarjeli zakon kako bismo spriječili da mapučuju osim zemlje izgube svoju slobodu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Kastaldo. Želi li još netko možda uzeti riječ? Ako ne, Charles Stenok, izvolite. Hvala lijepa izvjestiteljima u sjeni na ovim ohrabrujućim komentarima. Da, kolegama EPP-a mogu reći, sreo sam se i ja sa hrvatskom dijasporom u Čileu. Neki od njih su uspješni, iznimno uspješni u poslovnom svijetu i ne smijemo zanemariti te veze. U cijeloj Latinskoj Americi ćemo naći velike zajednice naroda iz Europske unije i njihovih potomaka. Te su veze iznimno važne zbog razumijevanja, putovanja, turizma, obiteljskih veza i trgovina. S pravom i dobro ste to istaknuli. E, nadalje, ono što je rekao moj kolega Fabio Massimo Castaldo, ja sam jasno čuo njegovu poruku, a radi se o autoktonom stanovništvu narodu Mapuča, to su američki indijanci koji su u postotku još e, preživjeli, imamo još dva autoktona naroda. Jasno ste ukazali na važnost da se s njima pošteno i bez diskriminacije postupa i mislim da je to u amandmanu jedan kompromisnih amandmana u potpunosti podržavamo taj eh, vaš stav i naravno ja ga podržavam kao izvjestitelj. Nema više ništa drugo za reći i nadam se da ćemo sutra to eh, usvojiti vrlo velikom većinom. Hvala lijepa Charles. Da, sutra ujutro je glasovanje, eh, a plenarno glasovanje vjerojatno u lipnju. Idemo dalje. Peta točka dnevnog reda. Delegacija Europskog parlamenta bila je promatračka misija 15. travnja 2018. na izborima u Crnoj Gori. Kolega Castaldo je bio tad, eh, je bio na čelu misije. Imali smo i razgovore sa gospodinom pa-, Pazinom koji je zapravo bio ministar pravosuđa u Crnoj Gori. Radi se o konsolidiranju demokracije u toj državi, gospodine Castaldo a nakon vas naravno i drugi kolege koji će htjeti mogu dobiti riječ. Gospodine Kastaldo, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Jako mi je drago da vam mogu dati ovaj debriefing upravo kada se u komisiji predstavlja e, paket proširenja od strane potpredsjednika Hana. Potvrdili smo da je proces proširenja iznimno važan ne samo za Zapadni Balkan i Crnu Goru, već i za Europski parlament i za samu Europsku uniju. Milo Đukanović je dobio, pobjedio je u prvom krugu sa 53,9% na ovim izborima. Radi se o izborima tijekom kojih su više manje poštivane sve međunarodne norme. Iznimno je važno biti ovdje jako precizan i jasan. Izlazimo iz razdoblja kada je e, opozicija bojkotirala parlamentarni rad zbog izbora 2016. U ovom trenutku situacija u Crnoj Gori bila je uredna, izbori su E, obavljeni uredno. Imali smo tri tima u Podgorici, Herceg, Novom Kotoru, Budvi i još jedan tim u Kolašinu i Beranima. E, pozitivno smo ocijenili velik dio procedura, manje e, nenamjerne pogreške pojavile su se, ali nisu nikako utjecale na rezultat izbora. Jedina primjedba e, se odnosi na glasačke kutije koje smo smatrali nesigurnima i previše krhkima i bilo bi vrlo jednostavno uz rub glasačkih kutija, a mimo pečata ubaciti listiće, iako to nije e, bilo primijećeno. Iskreno bio sam vrlo ugodno iznenađen umjerenim tonovima u predsjedničkoj e, izbornoj kampanji e, i mislim da se kampanja pretvorila u izbore koji nisu izazvali previše napetosti. Kampanja je bila prilično kratka, a kandidati su e, imenovani vrlo e, kasno od strane svojih e, stranaka. Lokalni izbori su 27. svibnja, što se smatra važnim političkim testom. Tehnički gledano izbori su bili bez greške, a vladin kandidat u ovom trenutku sam predsjednik Đukanović je e, imao veliku institucionalnu podršku. E, susreli smo se i sa civilnim društvom koji kažu da nakon 27 godina na vlasti on ima tolike veze u javnoj administraciji, e, tako da takvi kandidati doista uživaju podršku svih mogućih institucija i ne suočavaju se sa nikakvim e, preprekama, tako da se radi o klientelističkom sustavu. A postoje još dva aspekta. Prvi se odnosi na pravni okvir izbora i na provedbu preporuka ODHR-a i e, Venecijanske komisije. Jedan dio preporuka 2017. prihvaćen je u prosincu od strane Crnogorskog parlamenta jedan dio ovih preporuka međutim nije mogao biti usvojen upravo zbog bojkota opozicije koja nije pružila parlamentu dvotrećinsku većinu nužnu za provedbu reformi. I na kraju transparentnost izbornog postupka koji se može ostvariti kroz preporuke nisu, nije još uvijek ostvaren. E, tu prije svega mislim na transparentnost sastajanja seka Državnog izbornog povjerenstva. I sada dolazim do druge točke, a to je profesionalnost i transparentnost nekih ključnih državnih institucija, kao što je Državno izborno povjerenstvo SEK i APC tijelo za borbu protiv korupcije. Ja sam posjetio obje institucije, ostao sam prilično razočaran. Državno izborno povjerenstvo nije transparentno u svom radu, nije strukturirano. Teško mi je o tome govoriti zato što nisu otvoreni prema medijima i njihove e, odluke nisu dostupne online. A nakon toga smo doznali da kako bi se radilo na transparentnosti nije nužno da nešto pokrene parlament. Dakle, lagali su nam o tome i sami članovi državnog izbornog povjerenstva. Agencija za suzbijanje korupcije nije bila uvjerljiva u svojim odgovorima, pogotovo kada smo ih pitali o financiranju izbornih kampanja i e, vezano za ono što nam je civilno društvo e, reklo. Dakle, čini se da je na čelu Državnog izbornog povjerenstva osoba u e, rodinskoj vezi s premijerom Markovićem. Za nas je u kratkom vremenu bilo doista teško vidjeti je li izborna kampanja provedena na doista ispravan način. Nisu svi mogli koristiti, na primjer, ista sredstva. Kandidat opozicije Bojanić je, na primjer, dobio jednu trećinu prostora, a Đukanović je odbio biti nazočan na dvije TV rasprave, tako da građani nisu mogli čuti njegovo mišljenje nacionalna televizija ima monopol na dvije trećine e, televizijskih i radio emisija i prijavljeni su zbog mogućeg sukoba interesa što je u izravnom pokušaju politizacije javnih medija. I na kraju moram reći da smo cijelo poslje podne razgovarali sa kandidatima sedam njih po prvi puta jedna žena, Draginja Vuksanović, koja je dobila treće mjesto sa 8,23% glasova. Mislim da kolege koji su bili sa mnom mogu podijeliti moje razočaranje oporbom. Oporba se pokazala kao nespremna, jedino je željela svrgnuti postojeće s vlasti, ali bez alternativnog programa ekonomskog ili političkog. Na kraju moram reći da razgovarajući s ljudima u Crnoj Gori e, vidjeli smo da zemlja teži Europi Ispitivanja kažu da nikad manje od 60% crnogoraca nije e, e, bilo e, protiv ulaska u Europsku uniju. Dakle, u našem je interesu potaknuti ovu želju crnogorskog naroda i predsjednik je učinio dobro što je predsjednika Đukanovića pozvao na jednu od naših sljedećih plenarnih sjednica. Hvala. Rekordnom brzinom ste ovo pročitali. Hvala gospodine Kastaldo. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Picula i gospodin Tanok. Još netko? Dobro. Tonino Picula, izvolite. Hvala. Hvala. Želim podržati ono što je rekao gospodin Castaldo opisujući ove izbore u Crnoj Gori kao e, tim sa sedam članova e, bili smo među tisućama promatrača domaćih i stranih organizacija koje su bile u Crnoj Gori i provjeravali ove izbore. Mogu samo dodati da su to prvi e, veliki izbori od 2016. kada su održani parlamentarni izbori u dramatičnim okolnostima i čini se da su ovi izbori održali u puno mirnijem okruženju. Kao što je rekao gospodin Castaldo, nismo primijetili nikakve velike nedostatke u kampanji i na sam dan glasovanja ali naravno predsjedničke izbore u, u Crnoj Gori moramo e, usporediti sa zadnjima i vidjeti da li su u Crnoj Gori e, državni službenici e, primijenili, odnosno ispunili preporuke od zadnjih izbora. Izgleda da ovi izbori neće poboljšati e, međustranačko povjerenje u Crnoj Gori jer oštra polarizacija među političkim strankama još postoji. E, stoga e, očekujem da vidimo što će se dogoditi nakon lokalnih izbora u Podgorici sljedeći mjesec. No svejedno više od dvije trećine e, birača su izabrali prozapadne kandidate tako da izgleda da je Crna Gora na pravome putu, ali moramo imati mogućnost e, e, nadzirati Montenegro, o Crnu Goru u svakom detalju. Hvala. Thank you, Picula. Charles Hvala, sada čao Stenok. E, hvala, želim zahvaliti e, kolegi Kastaldu na odličnom izlaganju. Upravo sam pročitao e, preliminarno izvješće IRA i kao izvjestitelj za Crnu Goru i pristupanje Crne Gore E, Europskoj uniji. E, želim reći da naravno bilo je nekih nedostataka, nekakvih manjih nepravilnosti i prigovora, ali e, ništa iz izvješća i iz onoga što je rekao kolega Castaldo nije bilo bitno i nije bilo takve prirode da bi dovelo u pitanje legitimitet e, pobjede Đukanovića u prvom krugu. I zadovoljan sam jer je ovo e, tijekom posljednjih sedam godina uvijek e, bilo pitanje u, u mom radu, dakle da treba poboljšati izbore u Crnoj Gori, no to sada dobro funkcionira, bio je dobar izbor kandidata i kao što je rekao kolega Picula, e, čini se e, da e, većina podržava europsku orijentaciju Republike Crne Gore, pa možemo sve to smatrati uspjehom i pozdravljam prijedlog e, e, zastupnika Kastalda da e, predsjednik Đukanović dobije priliku obratiti se plenarnoj sjednici. Ako nisam pogriješio, iz svog sjećanja o povijesti bivše Jugoslavije. Čini mi se da je predsjednik Čekanović kratko vrijeme e, bio e, predsjednik Crne Gore e, još za vrijeme Jugoslavije, tako da on već dugo postoji na političkoj sceni pa bi bilo zanimljivo čuti što ima za reći i mislim ako ga predsjednik Tajani pozove da će to biti dobro primljeno. Hvala. Vidim da gospođa Sovko i gospodin Picula imaju potvrdno glavama. Dakle, imate dobro poznavanje povijesti Jugoslavije. Ima li još komentara s vaše strane o ovoj temi? Dobro, hvala. Eh, hvala zastupniku Kastaldu na izvješću o misiji, promatračkoj misiji eh, na izborima. Dakle, sada stižemo do točke šest. Jesu li naši gosti tu? Dolaze.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 Dakle, sada dolazimo do točke sedam o nedavnim incidentima u isključivoj gospodarskoj e, zoni e, Cipra. E, naime, Ciparska vlada je dala licencu talijanskom brodu za bušenje, a turska vojska je to spriječila. Pozdravljam vele poslanika u EU. Europsku uniju, a i gospođu Angelinu Ajhorst. Kao što znate, e, e, e, ona je zamjenica direktora za ovo područje u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. prošli tjedan je objavljeno izvješće o Turskoj u kojoj se kritički osvrće na događaje u Turskoj uz sve to, Turska se sve agresivnije ponaša prema svojim susjedima uključujući i države članice Europske unije. U Strasburu smo na plenarnom zasjedanju govorili o dva grčka vojnika koja su u pritvoru u Turskoj, a danas ćemo govoriti o upadima Turske u e, isključivu gospodarsku zonu u Cipra. Ja bih samo rezimirao prošlog veljače e, su turski e, brodovi blokirali brod u vlasništvu talijanske firme firme Eni i spriječili da dođe do svog cilja, a to je tek najnoviji takav događaj jer Turska e, opetovano blokira e, istraživanje nafte i plina u prošlosti. Europska unija osuđuje te turske aktivnosti u isključivoj gospodarskoj zoni Cipra. U 11. mjesecu 2014. je naš parlament donio rezoluciju o tom pitanju i pozvao Tursku da poštuje međunarodno pravo i da prestane s tim provokativnim radnjama u e, e, gospodarskoj zoni Ciparske republike. Ja bih s e, toga dao riječ ambasadoru Emiliju, a onda ćemo čuti Anđelinu. Hvala još jednom što ste došli. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala na eh, vašoj toploj dobrodošlici i na ovom uvodnom izlaganju. Meni je zadovoljstvo biti ovdje na podiju s vama E, uvaženi zastupnici, uvaženi gosti. Nećete se iznenaditi ako kažem da bih bio puno sretniji da sam današnju intervenciju mogao posvetiti suradnji i sinergijama na istočnom Mediteranu, a ne e, da govorim o incidentima koji su se dogodili u gospodarskoj zoni Cipra, jer je politika Cipra e, trajno usmjerena ka regionalnoj suradnji i uspostavi bliskih odnosa sa svim svim našim susjedima. Mi čvrsto vjerujemo da suradnja i sinergije u sektoru prirodnih resursa na istočnom Mediteranu mogu izgraditi odnose među zemljama u regiji i pridonijeti stabilnosti i miru. U tu svrhu je moja zemlja poduzela kako bilateralne, tako i multilateralne inicijative sa državama kao što su Libanon e, i, i druge, Grčka i drugi na Mediteranu u skladu sa strategijom Evropske unije za energetiku gdje je istočni Mediteran prioritetan. Mi želimo pridonijeti sigurnosti, e, energetskoj sigurnosti i diverzifikaciji, a Cipar je pouzdana država članica u tom pogledu. E, otkriće depozita e, ugljikovodika u istočnom Mediteranu i potencijalne rezerve mogle bi pokrenuti e, zamah gospodarski i pridonijeti prosperitetu u regiji. 2004. godine je Cipar to područje proglasio isključivom gospodarskom zonom i potpisao potpisao sporazume sa Egiptom, Libanonom i Izraelom e, o toj, toj zoni. Mi nemamo nikakav tajni plan. Mi želimo samo potaknuti suradnju sa svim svojim susjedima e, suradnja je otvorena za sve države u regiji koje žele sudjelovati na temelju e, uzajamnog poštovanja poštujući suverena prava svih država koje sudjeluju u tome. Cipar ima odlične odnose sa svim svojim susjedima, ali tu postoji jedna iznimka. To nije izbor Cipra. Postupci Turske u našem eh, pomorskom eh, eh, području imaju za cilj eh, staviti pod nadzor Turske sve eh, energetske izvore u istočnom Mediteranu. Eh, dakle, to ugrožava osjetljivu situaciju na istočnom Mediteranu i narušava suverena prava jedne države članice Europske unije. Europska unija je uložila i političke i financijske resurse nedavno 34,5 milijuna eura u tehničke i financijske studije e, plinovoda na istočnom Mediteranu koji bi trebao dovoditi e, plin preko Cipra, Grčke i Italije. E, djelovanje Turske je u suprotnosti sa statusom e, države kandidatkinje i e, krše temeljna načela kao što su dobro susjedski odnosi e, i mir. To je i protiv zaključaka vijeća iz 2005. godine i protiv okvira za pregovore što krši pravila igre na koja je Turska dobrovoljno pristala, a u okviru kojih bi Turska trebala normalizirati svoje odnose sa svim državama Europske unije, uključujući i Cipar. Umjesto toga, Turska želi postići svoje ciljeve u Cipru agresivnim stavom, 28. ožujka e, Tursko eh, vijeće za nacionalnu sigurnost je jasno reklo da će Ankara i dalje eh, raditi na tome da ostvari svoje gospodarske eh, ciljeve u tom području. A, a sad ću govoriti o ovom nedavnom incidentu. 9. veljače 2018. E, turski vojni brodovi su prijetili silom E, jedan e, brod e, koji je trebao istraživati u trećem bloku isključive gospodarske zone Cipra. Platforma je trebala stati otpriliče 15 nautičkih milja od svoje ciljne destinacije unutar bloka 3 isključive gospodarske zone. Republika Cipar je ovlastila taj brod, odnosno tu platformu, a platforma je zaustavljena pod izlikom da je Turska rezervirala to područje za vojne vježbe sa živom, živim streljivom. Iako su e, vlasti Cipra izdale upozorenje, Očigledno je da je Turska namjerno rezervirala to područje kako bi obstruirala e, provedbu suverenih prava Cipra u veljači 2018. godine nakon 13 dana čekanja e, platforma Enija je ponovo pokušala stići do cilja, ali ju je ponovo e, blokirala turska mornarica i prijeti sila silom. E, to je očigledna eskalacija sve veće vojne aktivnosti Turske na istočnom Mediteranu. E, Turska provodi vojne vježbe e, u u područjima koje su zapravo ciparska. Turska protuzakonito e, tako postupa i zastrašuje poduzeća koje tamo djeluju e, potpuno u skladu s međunarodnim pravom u gospodarskoj zoni Cipra. Turska želi spriječiti da ta poduzeća surađuju sa vladom Cipra e, međunarodna zajednica priznaje prava Cipra u gospodarskoj e, zoni a e, to se vidi u nizu rezolucija i dokumenata e, također postoji licenca za istraživanje ugljikovodika. E, Cipar ne sumnja u svoja zakonita prava, ali ako Turska ima tu neka potraživanja, ona to ne smije, ne smije nastojati postići vojnom silom. Vlada s se e, uporno suzdržava, e, ona se ponaša odgovorno i nastoji na svaki mogući način izbjeći daljne tenzije i, e, i umanjiti odnosno spriječiti eskalaciju sve relevantne institucije, vijeće, Europsko vijeće i komisija e, su jasno izrazile puno puta svoju podršku suverenim pravima Cipra. Podsjećam samo na rezoluciju parlamenta e, pod naslovom Tursko djelovanje E, e, dakle, e, to je, to je rezolucija iz 2014. godine. Također, se pozivam na nedavne zaključke Europskog vijeća i na izvješće o napretku u pregovorima o pristupanju Turske. Dakle, jasno je rečeno da e, tursko djelovanje narušava suverena prava Republike Cipra. E, Turska se poziva da se suzdrži od kršenja suverenih prava Republike Srpske i naglašava se važnost obustavljanja provokativnih čina i prijetnji protiv Republike e, Cipra. U svojim najnovijim vijećima od 23. ožujka Europsko vijeće naglašava potpuno solidarnost sa Ciprom i osuđuje e, postupke Turske na istočnom Mediteranu. Poziva Tursku da hitno prestane s takvim postupcima i da dopusti Cipru da e, koristi i eksploatira svoje prirodne resurse u skladu s međunarodnim pravom. Također pozivaju Tursku e, da normalizira odnose sa svim državama članicama Europske unije uključujući Republiku Tursku i da njeguje dobrosusjedske odnose. To je sve rečeno i predsjedniku Erdoganu na nedavnom sastanku s njim, no unatoč tome Turska i dalje tvrdi da e, otoci nemaju pravo na isključivu gospodarsku zonu, već samo na teritorijalne vode. I na temelju e, tog paradoksalnog stajališta Turska i dalje svojata e, dio e, turskog, e, turske zone kao svoju arbitrarno tumači pomorske zone, uz to Turska ne priznaje isključivu gospodarsku zonu kako je definirana sa, u ugovorima između Cipra i drugih država. Par e, e, je potvrdio da će i turski građani Cipra imati koristi od eksploatacije ugljikovodika u tom području. Također e, je dogovoreno da će to područje biti pod ingerencijom federalne vlade i da će se e, u skladu s pravnim okvirom dijeliti e, prihodi e, prihodi za zajednicu tursku zajednicu u Cipru će biti neproporcionalno veći u skladu sa njihovim dohotkom po glavi stanovnika koji je 85,0% veći od grčkih građana. Dakle, mi nastojimo postići e, dogovor jer bi na taj način depoziti ugljikovodika u istočnom Mediteranu postali katalizator za mirnu suradnju sviju u toj regiji. Zahvaljujem vam na pozornosti. Zahvaljujem Zahvaljujemo veleposlaniče, a sada Anđelina Ajhorst. Hvala. Veleposlaniče, vi ste zaključili e, u pozitivnom e, tonu. Mi e, danas, kao što je jasno rekao veleposlanik, E, vidimo e, da su nedavni događaji izazvali prilično žestoke reakcije i gospođa Mogherini je bila jasna kao i sve druge institucije i mi opetovamo, no pozivamo Tursku da prestane svojim nezakonitim postupcima u istočnom Mediteranu i da poštuje suvereno pravo Cipra da istražuje i eksploatira svoje prirodne resurse u skladu sa zakonima Europske unije i međunarodnim pravom. To se neće promijeniti kao što je spomenuo veleposlanik u Varni, smo o tome razgovarali sa predsjednikom Erdoganom. E, mi smo to puno puta e, spomenuli u svojim kontaktima s partnerima u Turskoj i to je jako važno, jer kao država kandidatkinja, vidjeli ste nedavno izvješće komisije o Turskoj, dakle kao država kandidatkinja, Turska se obvezala da će poštivati međunarodno pravo dobro susjedske odnose i da će normalizirati svoje odnose sa svim državama članicama Europske unije, uključujući Republiku Cipar. Dakle, kao što je rekla gospođa Mogherini i čelnici svih europskih institucija, svi su to jasno naglasili. Dobro susjedski odnosi su jedno od ključnih načela koje Turska mora poštivati kao država kandidatkinja. I ja ovdje mogu samo ponoviti taj poziv. Izbjegavajte dalje djelovanje u isključivoj gospodarskoj zoni Republike Cipra, e, što će još više narušiti dobrosusjedske odnose, a i odnose između Turske i Europske unije narušit će stabilnost i mir. Dakle, potrebno je naći izlaz iz te situacije E, veleposlanik će se složiti, Ohravreni smo činjenicom e, da su se prošli tjedan sastali e, ciparski čelnici na jednoj neformalnoj večeri. Nadamo se da će pronaći izlaz iz te situacije treba jako puno toga napraviti da bi se pod okriljem Ujedinjenih naroda došlo do e, dogovora oko te zone i mi nastavljamo raditi u interesu sviju. Hvala. Angelina Hvala Angelina Eichhost. Čuli smo dva gosta, a sada predajem riječ kolegama. A puno se e, kolega iz Cipra javilo za riječ. Gospodin Papadakis, gospodin Navrides, gospodin Teuhauros, gospodin Tenok, gospodin Hadži Đorđu, gospodin Silikiotis i gospodin Kastaldo su se javili. Jel sam nekog propustio? osmero kolega, predlažem da svatko govori maksimalno dvije minute. Prvi je gospodin Papadakis. Trija Najljepša vam hvala. Imam tri e, primjedbe. Prvo, stav Europske unije u odnosu na Tursku. Dakle, konačno trebamo shvatiti da s ovakvim ponašanjem Turske Unija konačno treba promijeniti svoj stav da bismo došli do rezultata. Ili točnije, sve ove godine pokušavali smo, da tako kažem, dati nešto Turskoj kako bi ona promijenila svoje ponašanje. I što se dogodilo? Turska se ponaša autoritativno, još više krši ljudska prava, još više krši gospodarski pojas. I konačno je došao trenutak da Evropska unija donese ozbiljne mjere protiv Turske, gospodarske mjere, ekonomske sankcije kao što smo učinili s Rusijom to je jedini način da se pomogne i da se osnaže demokratske snage unutar same Turske, opozicija ili oporba Erdoganu. Dakle, nikakav rezultat nećemo postići, osim ovakvim mjerama. E, incidenti u ekskluzivnom gospodarskom pojasu su naprosto kršenja europskog prava su usmjerene protiv europskih vrijednosti i zato mi u Europskoj uniji to trebamo shvatiti kao nešto što je upućeno prema nama, a ne prema nekim trećim državama. I na kraju, doista je kraj e, i treba biti kraj time da stalno nešto poručujemo, želimo ili slično. Čini se kao da komisija uopće ne razumije što se događa u Turskoj i u ekskluzivnom gospodarskom pojasu. Kada Turska i dalje e, nastavlja s okupacijom gospodarskog pojasa, kada Turska i dalje okupira jedan dio države Cipar, kako mislimo doista na taj način razgovarati s njima? Jednako kao i do sada. Gospodin Tauhauros. Hvala vam lijepa. Kao što je pred par dana rekla e, povjerenica Mogherini ili osoba koja je nju zastupala, Turska je zemlja koja igra ključnu ulogu, a ključna je uloga i Cipra, pa ne možemo prihvatiti određene povrede ili kršenja naših prava, ne zato što imamo snažne veze s Turskom kao Evropska unija. E, Turska je u svakom slučaju prijetnja jer ako pokušavamo na neki način riješiti ciparsko pitanje, tada moramo znati da to rješenje mora obuhvaćati sve razine i razinu upravljanja resursima i to smo svi uvijek jasno govorili. Međutim, stalno se nastavljaju incidenti u Trakiji, Grčkoj, u e, cijelom pojasu Egejskog mora jer je uvijek u pripremi turska mornarica. Vidimo što rade sa talijanskim enijem. Prije sastanka na vrhu u Montani, svi smo se nadali nekom rješenju. Međutim, što se dogodilo? Turska je vojska poslala svoje snage i držala je položaj ispred Nikozije. Pa ne znam je li to dobro rješenje, na koji način možemo doći do rješenja. Čini mi se da Turska klizi prema eh, nekoj vrsti budućeg ili prošlog otomanskog carstva. Što se tiče Sadama Huseina, Gaddafija i drugih diktatora, njih smo se uspjeli osloboditi, ali sad treba vidjeti što će se dogoditi sa ovom stranom Jadrana. Hvala lijepa, gospodin Hadži Đorđu. Hvala vam lijepa. Ja samo želim reći nekoliko riječi o situaciji na Cipru. Dakle, ta situacija pokazuje da trebamo doista ozbiljno prokomentirati ono što komisija tvrdi u svome izvješću. Dakle, e, što se događa? Događaju se stalna kršenja i povrede od strane Turske i talijansko poduzeće Eni nije se uopće svojim brodom moglo e, približiti zonama e, svojih radova. Dakle, radi se o stalnim kršenjima, e, o stalnim povredama od strane Turske. Turska to radi na nezakonit način. Dakle, ono što želimo mi u ovom trenutku, a uz pomoć rezolucije o Cipru, želimo naglasiti da je nužno riješiti ovaj problem. No, ako sada zamislimo da pravo određene države na moru može biti riješeno mirnim putem između e, ovih e, dviju zajednica koje inače imaju potpuno neriješenu situaciju, tada mislim da smo u krivu. Radi se o federalnom pitanju no doista u ovom trenutku imamo razloga za zabrinutost. Zato što turska strana pokazuje da se djelomično smanjuje interes za stvarnim rješenjem ciparskog pitanja ili e, rješavanje čak pitanja raspolaganja prirodnim resursima. I to nas naprosto ne vodi do trajnog rješenja, a trajno rješenje je naš cilj osim toga, Evropska unija doista konačno treba osuditi, osuditi stalno kršenje, nezakonito ponašanje prema ekskluzivnom gospodarskom pojasu od strane Turske. Ali, s druge strane, ne mogu zaboraviti način na koji se Evropska unija ponaša. Evropska unija se ponašala prilično slamežljivo u Kran Montani i nismo uzeli ili zauzeli pravi stav prema Turskoj. Gospodin Kastaldo, dvije minute maks. Hvala lijepa predsjedatelju. Nekoliko riječi o Turskoj na plenarnoj u komisiji gotovo nikada ne govorimo niti neutralno niti pozitivno. I to bi već sada trebalo biti dovoljno da vidimo kakva je trenutačna situacija. Današnja rasprava se odvija oko gospodarskog pojasa Cipra. Dakle, radi se o pomorskom pojasu na koje ima svaka kopnena država suvereno pravo ili bi imala ukoliko veliki ne bi kršili ta prava. Turska se naravno osjeća snažnom i ne skriva e, svoje aspiracije na nalazišta u ovom dijelu gospodarskog pojasa. I to ne pridonosi ne na jedan način približavanju e, ciparskog i turskog dijela otoka. Naravno, svima su poznate činjenice. talijanska tvrtka Eni je 9. veljače bilo spriječeno da dođe do nalazišta, spriječeno od strane najmanje tri turska ratna broda. Podsjećamo da kršenje suverenih prava država članica, zastrašivanje europskih poduzeća u nekom drugom vremenu, smatrali bi to u kazus belijem, dakle pravim uzrokom za rat. A u ovom trenutku smo naprosto samo verbalno reagirali i zatražili od Turske, naravno bez ikakvog uspjeha, da prekine svojim djelovanjem. Erdogan se ne zaustavlja, on stalno nadlječe vojnim zrakoplovima ta područja. Kasnije ćemo čuti što gospodin Han, povjerenik Han, govori o proširenju, ali ja se bojim da se neće otvoriti nova pregovaračka poglavlja s Turskom jer nema napretka. Činjenica je da u ovom trenutku Turska u potpunosti napušta svoj evropski put. Mi smo zbog migranata pod određenom ucjenom, pa igramo ovu igru i ne govorimo ono što je svima jasno, a to je da ova Turska ne može i ne smije više biti smatrana zemljom kandidatom za ulazak u Evropsku uniju. Moramo pronaći ozbiljne i konkretne mjere u bilateralnim odnosima, jer naše dvolično slabo ponašanje neće dovesti do nikakvih rezultata. Hvala lijepa, gospodin Epitideos. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Nema nikakve dvojbe oko toga da e, u okviru svega ovoga što smo do sada čuli od poštovanih e, zastupnika, a i naravno komisija je toga svjesna, svjesna je cijela Evropska unija, dakle nema dvojbe da Turska stalno krši međunarodno pravo. I ne samo da krši međunarodno pravo, već stalno provocira, provocira Grčku, Cipar, pa čak i samu Evropsku uniju. dakle, Svim svojim e, dijelima ili ponašanjem Turska pokazuje da se suprotstavlja Evropskoj uniji i da više nije na evropskom putu. Tako da Evropska unija to konačno treba priznati i ponašati se s tim u skladu. Mislim da nema nikakvog smisla dalje pregovarati s Turskom. Jer Turska nas drži kao taoce i drži kao taoca također i e, Cipar ne može se uopće govoriti o nekakvim suverenim pravima Cipra e, u odnosu na Tursku, a često se Turska i ruga Evropskoj uniji, usuđujem se reći, a pogotovo u posljednjem incidentu. Ako doista želimo riješiti ciparsko pitanje, mislim da bismo trebali prekinuti svaki pregovor s Turskom, a pogotovo pregovore o proširenju. Turska nema nikakve mogućnosti pregovarati s nama, niti graditi bolje odnose s nama. Moramo moramo pronaći neko drugo rješenje da se reguliraju naši odnosti. Možda, ali samo možda bismo tim drugim putevima ostvarili neke rezultate. Jer kad god smo mi indiferentni ili se bojimo Turske i to pokazujemo, onda vidimo kakav je turski odgovor. Dakle, e, praktično se radi o dijalogu i razgovoru gluhih. Hvala lijepa gospodine Epitideos. Gospodine Navrides ima riječ. Hvala lijepa. A što se mene tiče, ja mogu biti vrlo kratak i koncentrirat ću se u svom izlaganju prije, prije svega na neke stvari ili odnosno pitanja za koje bih želio čuti odgovore. Dakle, ja bih volio da se mogu složiti s optimizmom koji je ovdje na neki način pokazao veliposlanik Cipra. A djelomično Djelomično se slažem sa sadržajem onoga što je rekao. Međutim, ono što je važno za sve nas je sljedeće. S jedne strane, Cipar ima podršku svih europskih institucija, jer Evropska unija štiti Cipar i njegova prava. A to ponavlja i Rusija i Ujedinjeni narodi. Tako da mislim da ne možemo dobiti snažniju podršku. A s druge strane postavlja se jasno pitanje što više želimo, što bismo više željeli dobiti, još jednu rezoluciju, još jednu izjavu ili deklaraciju. To je pitanje koje upućujem svima vama i komisiji i službi za vanjsko djelovanje. I drugo pitanje, budući da smo svi odlučili da e, Tusku treba osuditi jer se ponaša nezakonito, i naprosto protivno interesima i gospodarskim interesima i ciljevima same Europske unije. Jer Evropska unija intervenira samo o takozvanim mekim pitanjima, soft issues, ili bi samo treba, ili bi trebala intervenirati sankcijama ili nečim težim nekom drugom stalno namećemo sankcije, a ovdje se ne usuđujemo niti izgovoriti riječ sankcija. Dakle, postavljam pitanje svima. Hvala lijepa. Gospodin Hvala, pozdravljam veleposlanika i kao što znate, kao e, dugotrajni prijatelj Cipra, i prijatelj dijaspore na Cipru. Bio sam doista sretan kada sam e, čuo prije par godina da su u teritorijalnim vodama Cipra e, otkrivena ležišta plina. A osim toga i u kontekstu prijateljstva na istočnom Mediteranu, pogotovo s Izraelom. Nakon financijske krize e, Cipar se oporavio, a isto tako otkrivena ležišta plina E, su veliki ekonomski e, plus e, koji osigurava energetsku sigurnost i prosperitet te zemlje. Na, naravno, to bogatstvo treba podijeliti i sa ciparskim Turcima kada se e, otok ujedinji. Nadamo se da će pregovori uskoro početi. Ja sam bio jedan od prvih koji je žalio zbog Turske ilegalnog kršenja E, suvereniteta Cipra i e, isključive gospodarske zone Cipra. E, a isto tako je tu i naftna platforma Italije koja ima ekonomsko partnerstvo s Ciprom. Turska kupuje ruske rakete, zatim e, tu je invazija na Siriju od strane Turske, zatim u siječnju je bila i pomorska intervencija pod lažnom izlikom i to je samo jedan od posljednjih primjera turskog e, ponašanja. Slažem se s kolegama, Turska više ne zaslužuje da pregovara o pristupanju Europskoj uniji, ali to je druga tema i sada nije trenutak da razgovaramo o tome. Stoga iskazujem solidarnost sa Ciprom i hvala europskim institucijama e, na kritici e, ponašanja Turske prema Cipru. I Cipar sasvim sigurno ima e, pravo istraživati svoje podmorje u svojim teritorijalnim vodama, a mi ćemo im i dalje pružati svoju poruku, podršku. Hvala i na kraju gospodin Zilikiotis. Hvala vam. Dakle, ja ću govoriti o onome što drugi još nisu rekli. Radi se o ponašanju Turske. Turska krši pomorsko pravo, krši temeljna ljudska plava, a ovdje se suprotstavila talijanskom poduzeću države članice Europske unije koja je potpisala ugovor sa Ciprom za iskorištavanje prirodnih dobara. Ova e, prirodna ležišta nafte bi mogla doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti ne samo Cipra, već i cijele Unije. Svi smo osudili ovakovo ponašanje i izrazili smo podršku e, Cipru. Međutim, to ni na koji način nije zaustavilo provokaciju Turske i to je nešto oko čega se trebamo zamisliti. Dakle, trebamo odrediti sankcije, snažne mjere, kao što je rekao kolega eh, Takis. Eh, Cipar i E, grčka strana Cipra je iznimno zabrinuta jer to e, tako i mora biti. Mislim da bismo morali zajednički raspolagati zajedničkim prirodnim resursima. Isto tako je važno, a to su već i spomenuli kolege u Ujedinjenim narodima. To je put koji trebamo krenuti, a put nas vodi u dva smjera. Prvo, suprotstaviti se Turskoj i drugo, doći na razinu učinkovitog dijaloga. Prirodni resursi u tom području mogu doprimjeti i miru i sigurnosti jedne i druge strane. Radi se o vrlo krkom i nestabilnom području. Tako da sukob te vrste može biti ili sukob ili rješenje ciparskog pitanja. Hvala, dragi kolege. Puno pitanja. Mislim da većina pitanja je bila zapravo za Anđelinu Ajhos. Stoga predlažem da vama prvo dam riječ na pet minuta, zatim na zatim veleposlaniku Emiliju, opet na pet minuta, pa ćemo završiti s ovom temom. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala uvaženi kolege uvaženi zastupnici na pitanjima. Nekoliko stvari bih htjela napomenuti. Prvo, treba reći da je politički bilo jako važno da sve institucije šalju istu poruku i iskazuju potpunu solidarnost Cipru, u tom smislu. mi smo prenijeli tu poruku najjasnije moguće, nismo mogli biti jasniji našim partnerima u Turskoj. Nastavit ćemo to činiti i nadalje. E, druga važna stvar. Kao što znate, kad pogledamo širi odnos između Europske unije i Turske, kao što je gospodin Tenok već rekao, to nije današnja tema, puno je elemenata u našem odnosu koji su od ključne važnosti. Već, mi smo imali već ovu raspravu već nekoliko puta na razini Europskog vijeća, ovdje u parlamentu i na razini e, vijeća ministara vanjskih poslova i na regionalnoj razini. Turska je zemlja kandidatkinja, ključni strateški partner za Europsku uniju i mi nastavljamo surađivati s njima u svakom pogledu kao što smo se dogovorili. Ono što pokušavamo ovdje postići je pronaći rješenja za ove konkretne probleme. Turska, dakle, sve dok je Turska zemlja kandidatkinja, obvezuju pravila zacrtana za zemlje kandidatkinje i mi očekujemo da ih se Turska pridržava. I to je nešto što je usuglašeno na svim razinama na, u svim institucijama. Čula sam da neki zastupnici žele da institucije naprave korak dalje. Ono što mi e, želimo postići je, i to je nešto na čemu gospođa E, Mogherini inzistira tijekom sastanaka e, je da potaknemo e, Tursku da se postigne napredak. Kao što znate, bili su tu i pregovori u Krans Montani, gospođa Mogherini je bila tamo i to su pregovori koje vodi UN i mi smo ovdje prisutni kako bismo što više ohrabrili Tursku da ide u pravom smjeru. Isto tako sam pogledala priopćenje za tis, za tisak predsjednika Anasasijadesa i Kinčija koji su vrlo jasno rekli mi smo utvrdili mm, stvari oko kojih se ne slažemo i spremni smo nastaviti s razgovorima. To ohrabruje. Jer samo putem ovakvih procesa mi možemo pokušati riješiti probleme koji se odnose na naše politike rekla sam predsjedniku Anastasijadisu i e, dakle rekla sam i predsjedniku Asasijadisu i vođi turskih e, ciparskih turaka Akinđi. Dakle, njih sam spomenula. Jeste li nešto htjeli reći? Zastupnica ne koristi mikrofon, pa je prevoditelji ne čuju. Ispričavam se nemamo dva predsjednika na Cipru. Imamo predsjednika Republike Cipar i lidera dijela stanovnika koji žive tamo. Mi ne znamo jesu li to e, državljani Cipra ili doseljenici iz Turske. Ponavljam, imamo izjavu za tisak nakon sastanka gdje su oba lidera rekla da su utvrdili e, oko čega se ne slažu te da su spremni raditi na rješavanju istih. Mi podržavamo ovaj proces i nadamo se da će e, iz toga izaći pozitivan ishod. Hvala. Hvala veleposlaniče. Hvala. Hvala vam lijepa, apsolutno se slažem s e, komentarima, ali moram reći da ja jednostavno nisam bio ni pesimist ni optimist. Ja sam jednostavno rekao da u slučaju u kojem e, evo tražimo rješenje, prirodni resursi bi mogli biti katalizator rekao bih, za bolju suradnju u ovom području. I kao što je rekao predsjednik komisije, moram reći da vlada nije previše zadovoljna napretkom ili bolje rečeno odnosom komisije e, u Kran Montani. Dakle, smatramo da komisija treba jasno imenovati stvari i opisati situaciju onakovom kakva jest. Te naglasiti ulogu Turske. Turska nije bila konstruktivna ni na koji način, a pogotovo nismo jasno čuli osudu Turske, prije svega osudu turske okupacije i zapravo na taj način smo sami sebi zatvorili prostor za ostvarivanje boljih rezultata. Do sada moram reći da je naša vlada zadovoljna e, stupnjem solidarnosti koje su pokazale države članice u vijeću i u Europskom parlamentu. Međutim, to ni na koji način ne umanjuje nužnost da se donesu snažnije ili strože mjere u odnosu već na razvoj situacije. Hvala. Ok. Dobro, hvala. E, oboje gostiju. Hvala kolegama na sudjelovanju u ovoj raspravi. Nema više komentara. Pa onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Uživajte u ostatku dana i u životu imamo zajedničko razmatranje točaka 7 i 8, partnerstvo i sporazum o suradnji između Europske unije i Iraka. 17. siječnja 2013. godine parlament je već e, dao suglasnost za sklapanje partnerskog e, sporazuma za partnerstvo i suradnju s e, Irakom. E, međutim došlo je do određenih izmjena zbog e, odluka vijeća, zaključaka vijeća i zato je potrebno ponovno razmotriti ovaj sporazum. Ovo se čini jako kompliciranim, pa odmah predajem riječ e, gospođi Saifi da nam kaže nešto više o detaljima. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što ste rekli, nakon promjene pravne osnove moramo još jednom dati suglasnost za e, sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Iraka. U tom smislu imamo mogućnost dati prioritet osnaživanju suradnje između Iraka i Europske unije. Objavljivanje i usvajanje zajedničke strategije u siječnju kao i angažman europskih institucija i država članica tijekom konferencije, e, e, tijekom konferencije u veljači bi trebali se pretočiti u konkretne rezultate. Zato ovaj sporazum predstavlja ključni instrument koji trebamo iskoristiti za obnovu, stabilizaciju i pomirbu unutar te zemlje. U ovom izvješću sam utvrdila prioritete kratkoročne, zatim sam, te sam utvrdila kako Europska unija treba djelovati u Iraku. Nužno je da Europska unija i države članice zadrže nivo humanitarne pomoći toj zemlji te da osiguraju zaštitu svih Iračana. Treba isto tako posvetiti posebnu pažnju nedavno oslobođenim zonama, zatim razminiranju, te treba ulagati u obnovu prioritetne infrastrukture i vraćanju osnovne komunalne infrastrukture. Treba isto tako hitno raditi na pomirbi e, između građana. Potreban je e, trajan i konstruktivan dijalog između e, centralnog Iraka te područja Kurdistana. Treba poštovati raznolikost unutar zemlje i poštovati odredbe ustava kao i teritorijalnu cjelovito zemlje. Paralelno, Europska unija se treba angažirati kako bi produbila politički dijalog s Irakom, kako bi osnažila ulogu civilnog društva, prije svega žena, treba raditi i bolje se boriti protiv korupcije, jamčiti neovisnost pravosuđa, promijeniti zakone za boru protiv terorizma, E, zatim osigurati e, prihvaćanje Međunarodnog kaznenog suda e, te ukinuti smrtnu kaznu. Ovaj sporazum isto tako je i okvir za produbljivanje naše suradnje u brojnim sektorima poput obrazovanja, energetike ili migracija u ovom izvješću. Pozdravljam pokretanje misije Unije za reformu sigurnosnog sektora u toj zemlji. Ključno je e, imati inkluzivnu i neovisnu policiju i e, snažne javne institucije. Obnova i stabilizacija trebaju biti popraćeni e, politikom socijalnog i ekonomskog razvoja koje bi bile na korist Iračanima. Unija treba podržati Iraku u diversifikaciji gospodarstva kao kako bi ostvarili e, trajan i inkluzivan gospodarski rast, e, kako bi ostvarili i velike e, porezne prihode. Potrebna je prava dodana vrijednost u suradnji između Unije i Iraka i to prije svega izradom programa za jačanje kapaciteta, odnosno sposobnosti Iračkog parlamenta. Hvala. Thank you, Hvala gospođo Saifi. Sada dolazimo do razmjene mišljenja. Četvero kolega se javilo za riječ. Gospodin Freund, Raimund, Koizel i Castaldo. Još netko? Čini se da ne. Molim vas, maksimalno trajanje je tri minuta po zastupniku. Gospodin Freund. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ispričavam se ali morat ću improvizirati malo budući da sam prije par minuta saznao da moram zamijeniti gospođu Gomez koja nažalost nije mogla danas doći. Ali da je ovdje, sasvim sigurno bi zahvalila e, izvjestiteljici sa IFI na sjajno obavljenom poslu na ovoj rezoluciji. To ću onda učiniti i ja. Irak je i dalje u fazi učenja e, o demokraciji Tek 15 godina je prošlo od pada diktature Sadma Huseina i e, on je vladao gotovo 25 godina i njegova diktatura je završila nasilno. Kad pogledamo E, Siriju, susjeda, susjednu državu, možemo reći da je Irak postigao napredak u izgradnji demokratskih institucija. Dokaz tome su nadolazeći izbori 12. svibnja. Nadamo se da će ishod ovih izbora pokazati da tri glavne političke grupe, da, e, tri glavne grupacije, suniti, šiti i kurdi, će nadalj, i nadalje surađivati kako bi osnažili demokraciju, kako bi zadržali E, sve slabiju vladavinu prava te da bi zadržali e, postignuće iz nedavne prošlosti. Jedno od njih je činjenica da je Irak uspio surađivati s e, Saudijskom Arabijom s jedne strane i s Iranom s druge strane. Osim toga, oni su zadržali dobre odnose s SAD-om ili da budem iskreni, SAD i dalje igra važnu ulogu u podupiranju režima i demokratskih institucija Iraka. Mi i dalje e, pozivamo Irak da se bori protiv korupcije, da promiče ljudska prava i u tom kontekstu tražimo za ukidanje smrtne kazne. Stoga naše nade uključuju i to da će nakon izbora Europska unija i Irak i nadalje surađivati kako bi ta zemlja postala prosperitetna i mirna. Hvala. Puno hvala za zelene gospodin Rajman. Hvala lijepo. Govorit ću engleski. Podupiremo nacrt izvješća, mislimo da e, se dotiče važnih tema, glavnih pravih tema koja su, posebno važne poput morbi pomirbe prognanika ljudskih prava Europska unija treba podupirati napore u tom području, pogotovo u smislu vladavine prava ljudskih prava iz sektaških podjela u Iraku. Mislimo da bi to trebala biti prioritetna područja. Potrebna su dugoročna rješenja, pogotovo kad je riječ u odnosu između središnje vlasti, lokalnih i regionalnih vlasti. Tu trebamo uložiti napore, trebamo ih poduprijeti u tom smislu pogotovo u pogledu regije Kurdistan. U tom smislu naglašavamo potrebu za dijalogom između aktera u nadolazećoj fazi obnove zemlje. Drago nam je da se u izvješću spominju manjine, pokušat ćemo to dodatno osnažiti i također da se naglasi ovaj aspekt sektaških podjela. Da bi se one nadišle, mislim da Europa ima dosta vitalni interes da da potporu tom procesu i htjeli bismo dodati neka upućivanja u tom smislu. Evo, toliko mogu reći, to je ono što sam uspio reći u minutu i pol. Hvala, gospodin Crkavsu je sljedeći, izvolite. Ono, ono, ono, Hvala lijepa, naravno ne možemo biti protiv um, ovakvog sporazuma koji sadrži vrlo važne elemente. Na primjer, govori se o pomirenju, uh, daje se podrška teritorijalnom integritetu Iraka, a osim toga pokušava se na neki način i korigirati, ispraviti, da tako kažem, uh, pogreške one strašne invazije koja je uzrokovala jako puno mrtvih, jako puno žrtava. Ovdje se govori samo o kršćanima, ako dobro shvaćam, to smo već naglasili i ranije. Dakle, ljudi koji su izvršili invaziju na Irak zapravo su izopćili kršćane i manji dio židomske zajednice koja je živjela na jugu. Imamo društva sa 78 različitih religija, imamo kršćane, imamo sunite, imamo šite, imamo druge različite vjere koje su bile također predmetom e, progona. Ako bismo to uključili, mislim da na taj način popravili tekst. Gospodin Castaldo za Hvala lijepa. E, zahvaljujem gospođi Toki Saifi, izvjestiteljici, na sjajnom izvješću, e, odlično obavljenom poslu. Slažem se da je danas više nego ikada Iraku važno dati podršku u rekonstrukciji države. E, potpuno smo svjesni da Irak mora odgovoriti na institucionalne, administrativne zahtjeve, poštivanje ljudskih prava, pravne države i tako dalje. Proteklih godina oslavljeni su, nije bilo snažne države i često su se na, za vlast borili različite, različite snage. E, sada je važno da sve zajednice koje su nazočne u Iraku budu jednako zastupljene. Ovdje govorimo o izborima 12. svi svibnja. E, resursi trebaju biti raspodijeljeni tako da od njih ima korist cijelo stanovništvo Iraka. I na kraju, razdoblje nakon ISIS-a trebamo raditi na stvarnom nacionalnom pomirenju putem nezavisnog pravosudnog sustava koji će riješiti traume koje je u prošlosti izazvala takozvana islamska država. U okviru partnerskog sporazuma suradnje moramo dati podršku ne samo fizičkoj obnovi cesta, zgrada, škola, što bi značilo više posla za mlade Iračane, e, spriječiti njihovo regrutiranje ponovno ekstremističke i džihadističke skupine. Već trebamo i dati potporu ekonomskim, gospodarskim i socijalnim politikama koje će povratiti povjerenje državljana u vlast koja će biti uključiva i odgovorna i koja će zajamčiti punu političku zastupljenost sviju u okviru dobrog upravljanja. Moramo na svaki način spriječiti džihadističke skupine da ponovno zavedu i e, zavedu ljude i uključe ih u svoje redove. A to ćemo moći učiniti samo snažnim integriranjem i sigurnosnih snaga u društvo. Još jednom čestitam izvjestiteljici i hvala. Thank you. Hvala gospodine Kastaldo. Imamo još jedno javljanje za riječ, Charles Hvala, bit ću vrlo kratak, telegrafski moj klub naravno podupire izvješće gospođe Saifi kao i preporuke za PCA. E, kao predsjednik e, grupe za prijateljstvo s Kurdistanom bih htio poduprijeti komentare za ponovnu uspostavu konstruktivnog dijaloga e, dakle za obnovu dijaloga između bila i e, Bagdada. Mm, oni su prestali nakon referenduma o neovisnosti. Isto tako kad je riječ o točki 13, bili su neki napisi u britanskim novinama vezano uz e, suđenja borcima ISISA. Neki su osuđeni na smrt čak i neki maloljetnici bez bilo kakvih primafacije e, dokaza i e, bez dokaza da su bili izravno upleteni u e, zločine zločine a odnosno Daesha. I neki od njih su dobrovoljno Uglavnom žene e, boraca su osuđene, neke, neke i na smrt. Ali poante je da će mlade žene biti pogubljene. Bilo je čak i 12 e, Turkinja prošli tjedan koje su osuđene na smrt e, zato što su pronađene na teritoriju pod kontrolom ISIS-a i za koje se vjeruje da su njihove supruge, dakle boraca i u vrlo kratkom vremenu su osuđene na smrt bez e, ikakvih dokaza i suci čini se da jako puno takvih smrtnih presuda donose. Očito je, očito je da su neosporni užasni zločini ISIS-a, neki uključuju i e, državljane Europske unije neki od državljana Europske unije se sada boje povratka Europske unije, jer se boje e, suđenja, ali da se djeca i žene osuđuju na smrt zato što su se odlučile na ženitbu sa e, za borce ISIS-a je druga stvar. Hvala. Gospođo Seifi, želite li možda sažiti raspravu? Da, hvala gospodine predsjedavajući. E, želim zahvaliti svim kolegama na izlaganjima dakle, primam na znanje njihove primjedbe. Svi se slažemo da Irak treba biti jedan od prioriteta Unije i trebamo osnažiti suradnju radi obnove te zemlje. Pažljivo ću proučiti podnesene amandmane te ću nastaviti raditi s izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam na pažnji. Hvala. Rokovi za podnošenje amandmana 26.4. u 11 sati. Drugo razmatranje će vjerojatno biti 7.6. 26. E, u Afetu. A glasovanje na plenarnoj sjednici nakon ljetne pauze. U redu? Amel? Ovo je indikativni vremenski slijed. Nastavno ćemo se držati toga. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. U međuvremenu smo nadoknadili kašnjenje od barem 10 minuta. Razmjena mišljenja s Daniele Viotijem, eh, izvjestiteljem za proračun Europske komisije za 2019. godinu. Hvala što ste došli. Eh, gospodin Viot Vioti je izvjestitelj e, odbora za proračun. Svake godine, kao i svake godine, AFET će usvojiti mišljenje, a o proračunskim izmjenama ćemo glasovati e, kasnije. I to sve u pripremi sljedećeg VFO-a. Prije svega dajem riječ gospodinu Viotiju, a nakon toga izvjestitelju AFETA gospodinu Benifeja. Izvolite. Thank you very much. Grazie, <clears throat> grazie presidente. Hvala vam. Hvala predsjedniče i hvala što ste me pozvali. Neću govoriti predugo kako bih čuo mišljenja eh, s vaše strane i mišljenja izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, jer me to doista najviše zanima. Općenito govoreći, moram reći da sam došao ovamo mm, želeći predstaviti proračun koji će naići na odobravanje većine zato što će zadovoljiti doista e, želje većine i iznimno je važno raditi na zajedničkom proračunu. Dakle, ja ću sada reći nekoliko riječi o temama o kojima bismo danas trebali razgovarati i e, koje su zapravo dio smjernica koje smo predstavili u ožujku na plenarnoj sjednici. Onda očekujem vaše komentare. Dakle, prvo, trebamo pozorno pratiti i marljivo raditi na drugom dijelu instrumenta za Tursku o odnosu na migrante. Radi se o drugoj uplati rata 3 milijarde eura. Pitanje je kako ćemo financirati ovu ratu. Komisija kani financirati ovu ratu onako kao što smo i financirali prvu ratu. Dakle, trećina ide iz europskog proračuna, a preostale dvije trećine e, financiraju države članice svojim doprinosima. Danas vijeće se u 100% ne slaže s time. U najnegativnijem scenariju neke države članice predlažu da se cijeli instrument za izbjeglice u Turskoj financira iz zajedničkog europskog proračuna. Dakle, znate dobro što bi to značilo. To bi značilo ukinuti čitav niz drugih ulaganja i drugih stavaka koje inače podupire Evropska unija a to bi bilo doista vrlo zabrinjavajuće za sve nas i za politike koje e, godinama podupiremo. Drugo važno pitanje oko kojem treba raspravljati jesu sigurnosni izazovi, odnosno inicijativa komisije koja se odnosi na razvoj obrambenog sektora, uz zajednički Europski fond za sigurnost i obranu. Mi podržavamo ovu inicijativu, ali ona mora biti financirana iz pričuve koje nisu dodjeljene ili putem posebnih instrumenata, a ne preraspodjelom novca iz postojećih programa, jer to bi značilo ukinuti novac nekim programima koje podupiremo čitav niz godina još tri ili četiri dodatna elementa. Prvo, poboljšati podršku susjedskim politikama na istoku i na jugu, e, zatim u svjetlu onoga što se događa u sigurnosnom i političkom sektoru. Treća stvar Radi se o instrumentu podrške palestinskom narodu. Radi se o odluci američke administracije da više ne doprinosi godišnje proračunu Agencije Ujedinjenih naroda, tako da tu trebamo pronaći jedan način, jedan instrument da taj instrument ili ta agencija nastavlja raditi. Ne samo na račun Evropske unije, ali Evropska unija mora preuzeti vodstvo i povesti raspravu o tome kako dalje financirati rad. I na kraju želim naglasiti da imamo konferenciju o donatorima za Siriju koja će se održati sutra i preksutra u Briselu. Dakle, osim što smo doprinijeli sa milijardom i 750 milijuna eura iz europskog proračuna s razine Europske unije, predlažem, mislim i da ćemo odobriti e, novih 560 milijuna za razdoblje do 2028. godine iz europskog proračuna. Eto zato je nužno da se odrede kako ćemo pronaći sredstva za financiranje instrumenta za izbjeglice u Turskoj i za financiranje instrumenta za industriju obrane i sigurnosti. Hvala vam. Thank you, dear colleague for your introductory remarks. Hvala lijepa, poštovani kolega Vioti, za vaš, na vašim uvodnim primjedbama. Pa ću sada dati riječ gospodinu Benifeu, a onda gospodin Tenok i mister Gastaldo. Izvolite. Also contribute. Mr. Zahvaljujem. Puno hvala predsjedatelju i puno hvala izvjestitelju Viotiju o proračunu koji je došao ovdje danas i koji nam je iznio koji su prioriteti za proračun 2019. Međunarodni kontekst se mijenja u odnosu na brojne izazove. Sirijski sukob je u ključnoj fazi, trebamo pronaći uravnoteženo rješenje za Izrael i Palestinu a nastavljaju se teški socijalno-gospodarski e, uvjeti u e, krhkim društvima e, u sjevernoj Africi. Libija je nestabilna, širi se terorizam, Teško je upravljati migrantima koji su u tranzitu, e, s kojima se postupa na nehuman način. Izbjeglice u Mašreku ugrožavaju unutarnju stabilnost, Turska klizi u autoritativni režim nastavljaju se napetosti na Zapadnom Balkanu, a ne smijemo zaboraviti niti ukrajinsku krizu koja je sve drugo samo ne riješena. To su sve događanja na e, našim vratima ili ispred naših vrata i zbog toga nam treba asertivna zajednička vanjska politika. Doista je iznimno važno da Europa odigra ovdje ključnu središnju ulogu kao globalni igrač, pogotovo u razdoblju kada američka administracija slijedi neke druge ciljeve, a Rusija se ponaša kao velesila suprotno našim interesima i vrijednostima. Dakle, da bismo se mogli suočiti sa svim ovim izazovima, Evropska unija ima potrebe za adekvatnim resursima. I sada ću se e, osvrnuti na ono što je uvodno rekao izvjestitelj a vezano za najhitnije situacije ili prioritete. Naši prioriteti su promicanje, konsolidiranje demokracije, poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, podrška pravnoj državi, promičanje otpornosti i stabilnosti u zemljama našeg okruženja, suzbijanje međunarodnog terorizma, smanjenje siromaštva i suzbijanje e, migracijskih tokova u samom korijenu na Balkanu gdje su posljednje situacije e, pomalo neohrabrujuće. Radi se o razvojnom paketu za 2018. Radi se o strateškim inicijativama, o kvadru za ulaganje i o ulaganja u mreže i u povećanje sredstava, dvostrukom povećanju sredstava za Erasmus+. plus Čini se da je to ključno, ključno ulaganje u mlade u Europskoj uniji, u našem okruženju. Očekujemo da to bude potvrđeno. Zbog toga nam trebaju dodatna sredstva IPA 2 za Zapadni Balkan od danas do 2020. Zato ćemo smanjiti sredstva za Tursku, zato što Turska ne poštuje ljudska ljudska prava. E, to nije međutim dovoljno. Očekujemo da se na isti način preraspodijele i proračunska sredstva. Sredstva za Tursku trebaju biti preraspodijeljena prema civilnom društvu. To treba postati automatski pristup u upravljanju vanjskim instrumentima. I na kraju iznimno je važno govoriti o vanjskim financijskim instrumentima Unije. Ovdje očekujemo da povećamo, da povećamo resurse koje nismo iskoristili do kraja. IPA dva i onda instrument za susjedske odnose. S njime možemo riješiti čitav niz strukturnih problema u složenim regijama, ali od strateške važnosti za Uniju, kao što su Sjeverna Afrika, istočno partnerstvo Ukrajina, Gruzija, Moldavija i sl. Poštivanje ljudskih prava, promicanje e, najvažnijih vjedodnosti u globalnom svijetu u odnosu na najnoviji trend koji smanjuje prostor ljudskih sloboda, temeljnih sloboda u različitim državama. U tom smislu trebamo ojačati naše misije koje su promatrači na izborima i u ovom trenutku dobivaju premalo novca. Što se tiče instrumenta za Tursku, nedavno je odobrila komisija drugu ratu od 3 milijarde. To je strateško ulaganje za Uniju, ali sredstva ne smiju biti povučena iz drugih instrumenta kao što je IPA 2 ili E, instrument za susjedske odnose. Slično kao i ostali fondovi, fond za Tursku treba biti fond Evropske unije pod nadzorom parlamenta. Zato pozitivno e, gledamo na modificiranje e, proračuna u tom smislu. Sutra počinje konferencija o humanitarnoj pomoći za Siriju koju pozdravljamo jer Siriju treba obnoviti i svakako ćemo pratiti rezultate vezano za proračun za 2019. I na kraju predsjednik Trump je rekao da će prepoloviti svoje je doprinos UNRI, a mi u svakom slučaju želimo podržati tu agenciju jer smo preuzeli i e, tu obavezu na konferenciji u Rimu 15. ožujka. Makroekonomska situacija u EU je poboljšana, tako da imamo različite financijske instrumente za vanjske vanjsko djelovanje u odnosu na proračun 2014-2020. Možemo reći da je Europa potrebnija svijetu u ovom trenutku i moramo odgovoriti adekvatnim resursima na globalne izazove koje imamo. To moramo učiniti jasno i transparentno, a to se prije svega odražava i na situaciju u našem susjedstvu oko kojih će i dalje biti e, organizirane sve naše aktivnosti. Hvala vam. U redu, zahvaljujem e, izvjestitelju gospodine Benifeu. Javila se gospođa Alija Muri i gospodin Gala. Da li se još netko javlja za riječ? Da. Još netko? u redu. Ovo je prilično jednostrani popis govornika EPP. Svi moramo završiti e, u e, točno pola šest. Prvo gospođa Marin. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo nekoliko e, napomena jer proračun je jedini kriter koji potvrđuje stvarnu namjeru, političku volju da se nešto ostvari. Gospodine izvjestitelju, htjela bih vam postaviti pitanje. Činjenica da obranu stavljate u drugi plan mi se čini kao odabir. Ne znam je li to samo stvar vaše prezentacije, ali mislim da danas E, sigurnost i obrana predstavljaju prioritet. Naša uloga je zaštititi naše sugrađane, pa reći da nećemo financirati napore u obrani i sigurnosti Europske unije, da to ostaje na marginama proračuna, to nije e, signal da doista želimo provesti europsku obrambenu politiku druga napomena koja se odnosi na izbjeglice iz Turske. Izbjeglice naravno predstavljaju veliki razlog za zabrinutost. Međutim, te izbjeglice ne dolaze nužno iz Sirije. Sirije. Imamo i Sirice koje se vraćaju u Siriju, a s druge strane ne smijemo zaboraviti druge izbjeglice koje dolaze iz drugih regija, Etiopije i drugih afričkih zemalja i za koje postoji rizik da u godinama koje su pred nama da zbog njih dođe do dodatnih problema. To je problem izbora i političkog usmjerenja i mislim da ne možemo se ograničiti na to da kažemo prioritet su izbjeglice koje dolaze iz Turske, pogotovo ne danas. Treća stvar, pomoć e, susjedstvu prema istoku, to je normalno. Međutim, s obzirom na ono što sam malo prije rekla, ne smijemo ignorirati činjenicu da treba uložiti dodatne napore prema afričkim zemljama. Ako ne želimo migracijski val, veliki val, e, koji će biti povezan sa demografskim e, problemima, a tu su i ekonomski problemi, e, problemi vezani uz krijumčarenje, onda se time trebamo pozabaviti. I na kraju, tu je i pomoć SAD-a za palestince. Samim time stvara se ovisnost e, prema SAD-u i samim time mi više nismo e, gazde, već se trebamo prilagođavati politici e, SAD-a, a to ne bi trebao biti naš izbor. Hvala. Hvala. Sada gospodin Mavrides, dvije minute pa možda mi ne trebaju čak ni dvije minute. Imam vrlo kratko i konkretno pitanje. E, gospodine predsjedatelju, ne trebam dvije minute. Imam vrlo kratko i konkretno pitanje. U ovom trenutku, slušate li me, u ovom trenutku postoji gotovo 200 tisuća ljudi E, koji su izbačeni iz Afrina i žive u okolnom području. Oni su u jako teškoj situaciji i ja se pitam možemo li nešto učiniti. Možemo li nešto reći tim ljudima? Jer toliko govorimo o izbjeglicama. Dakle, to je moje pitanje. Vrlo konkretno, možemo li, na primjer, dio one tri milijarde e, koju ćemo dati Turskoj, možemo li jednu milijardu e, dati kurdskim lokalnim vlastima kako bi ispunili neke od potreba izbjeglica e, koji su e, pobjegli iz Afrina zbog toga što su ih protjerali turski vojnici. Hvala. A sada gospodin Gala kojem je jučer bio rođendan. Čestitam. Da, puno hvala. Hvala lijepa. Danas je točno 19 godina što sam zastupnik u parlamentu. Eto, ja bih e, samo uputio jednu primjedbu izvjestitelju i pridružit ću se kolegici koja je govorila o sigurnosti i obrani. Doista ne smijemo e, to gurnuti na margine ili, ili financirati iz pričuve. Imamo o tome široki konsenzus i na vijeću i parlamentu. Važno je da aktiviramo PESCO, radi se o zajedničkoj strukturiranoj suradnji u okviru obrane. I um, vidimo da tamo izrijekom piše da administrativni troškovi i operativni troškovi PESCO-a, a tu ne ulaze e, vojne misije, trebaju biti financirane iz proračuna Europske unije. I komisija je već shodno tome napravila svoje prijedloge i to nam je svima poznato. Dakle, politički po meni to je prioritet koji će se financirati iz proračuna i za tekuću i za sljedeću godinu, a naravno i za sljedeći financijski okvir. i to ne činimo zato jer nemamo pametnijeg posla ili jer ne znamo što bismo s novcem, već to činimo zato što se svijet mijenja, situacija se mijenja na način na koji se mijenja i zato politički pogled na proračun treba pronaći svoje mjesto i u proračunu. Hvala gospodine Gala, gospodin De Grandes, posljednji govornik, onda će izvjestitelj biti što je kraće moguće, molim. Hvala lijepa, biti ću vrlo kratak i puno hvala e, gospodinu Viotiju. E, kao odgovoran za e, latinoameričku skupinu mi smo predstavili pilot projekt. Naravno svi znaju da smo dobili doista važnu podušku za ovaj uzajamni fond. Međutim, to neće biti dovoljno. Moram reći da ovaj pilot projekt koji govori o stanju e, i korištenju proračunskih sredstava za Kolumbiju e, jest nešto što je iznimno važno zato što se radi o području koje je e, bilo e, područje dugotrajnih e, sukoba, ubojstava, nasilja i sl. Nije moguće da nakon sukoba postoje područja države u kojoj država nije nazočna i u koja ne može ući. Zato mi moramo raditi na izgradnji mira s održivim projektima, jamčići prije svega nazočnost vlade na cijelom teritoriju i E, u okviru međunarodne suradnje, tehničke pomoći, izgradnje kapaciteta i slično. Ne radi se tu o prevelikim iznosima, ali se naprosto radi o važnim iznosima koji e, mogu e, doprinijeti poboljšanju situacije i zato trebamo u tom duhu realno promotriti kakva je situacija proračuna i zato mislim da bi možda mogao povjerenik Vioti e, to e, odrediti kao prioritet. Gospodine Vioti, samo nekoliko minuta za zaključne riječi. Hvala vam, hvala svima, svim kolegama koji su uzeli e, riječ i koje su me doista zainteresirali svojim komentarima. Ja ću se koncentrirati samo na neke aspekte. A, naravno, kolega Benefej je govorio o mnogo toga, tako da ću ja lakše raditi na proračunu za sljedeću godinu. Da bih bio sasvim jasan, nikako i na koji način ne stavljam u drugi plan temu sigurnosti i obrane. Dakle, to je dakle stvar koju želim naglasiti. Ali želim tu biti također vrlo jasan. Ja ne želim financirati projekt obrane samo sa novcem koji je preostao me. Međutim, ako države članice traže nove projekte, tada ćemo tražiti nove napore, odnosno nova sredstva od e, država članica. Danas proračun ima određene kapacitete. Ako države žele nove projekte, nova zalaganja, tada trebamo nova sredstva od država članica, dakle za e, proračun. Inače ćemo morati novac rezati negdje, uzeti negdje, tako je s novcem ili ćemo morati maksimalno iskoristiti ono što se može iskoristiti sada iz proračuna. Ja u potpunosti želim financirati e, ovaj dio koji se odnosi na obranu i sigurnost. A, čini mi se da su mi istegle već dvije minute, a no želim reći da se slažem s vama kad ste me pitali kako ćemo dati 3 milijarde eura Turskoj, dakle ne samo Turskoj, već i za Kurde, ne samo za sirijske izbjeglice, već i za ostale. Više od... E, više puta e, smo željeli te novce dati i socijalnom i civilnom društvu kako bi to došlo i do kurdskih e, udruga. Ako otkrijemo da oni nemaju mogućnost apsorpcije, a to se odnosi i na sirijske izbjeglice u Turskoj, tada bismo se mogli okrenuti izbjeglicama iz Afrike. E, zastupnik Benifej je rekao da trebamo prije svega suzbijati te pojave u korijenu, dakle migracije u korijenu, ali trebamo već i pomoći onima koji su došli do nas. Ja sam talijan, tako da jako dobro znam o čemu se radi i kolike su potrebe. Hvala još jednom e, predsjedniče, hvala svima na gostoprimstvom, očekujem e, vaš doprinos i dalje kako bismo doista odredili prioritete i borili se za njih u okviru rada parlamenta. Zahvaljujem, dragi kolega, na ovim ljubaznim riječima. Hvala što ste došli u AFET i želim vam puno sreće u radu na vašem važnom zadatku i zahvaljujem kolegama na ovoj razmjeni mišljenja. Sada smo došli do sljedeće točke dnevnog reda. Tu nam treba ladies Dame i gospodo, dragi kolege, došli smo do desete točke dnevnog reda. Pozdravljamo povjerenika Johanesa Hana, koji je redoviti gost našeg odbora AFET, a on će nam predstaviti izvješće o proširenju e, koje je donijela komisija prošli tjedan. Ne želim gledati unazad i govoriti o događanjima u Strasburu e, prošli tjedan. Jako nam je drago što je povjerenik došao ovdje danas. Ja sam ga pozvao da dođe što prije može u naš odbor i vrlo nam je drago da je uspio doći već u ponedjeljak. Postoji dobra tradicija da govorimo o izvješćima o proširenju u ovom odboru detaljno s povjerenikom, pa zato predlažem da bez odlaganja prvo damo riječ povjereniku Hanu koji je bio na Zapadnom Balkanu prošli tjedan s visokom predstavnicom i posjetio je neke od država tamo, pa nam može iznijeti e, svoja stajališta i e, opisati što je doživio u tim državama. Dakle, predlažem da damo povjereniku oko 10 minuta pa ćemo imati dovoljno vremena i za pitanja i odgovore. Izvolite. Hvala da prošli tjedan baš nije bio dobar tjedan kad je riječ o organizaciji sastanaka i vremenskom rasporedu. Bilo je raznih događaja zbog kojih nije bilo moguće da se nađem s vama, ali znate da uvijek nastojim biti na raspolaganju za sastanke klubova i e, odbora i nadam se da ćemo sljedeći puta izbjeći e, takve događaje i nadam se da se to neće ponovo dogoditi. E, dakle, nakon svega ovoga želim odmah prijeći na današnju temu. Ja sam siguran da su mnogi od vas pročitali e, izvješće, dakle gledajući u auditoriji želim pozdraviti i veleposlanike koji su došli danas, drago mi je da ste došli Riječ je o paketu koji smo donijeli prošli tjedan. Ja sam dan poslije toga bio u Skopju, ali nisam E, bio zajedno s gospođom Mogherini. Ona je naknadno došla u neke od tih država jer sam ja išao u Washington e, sudjelovati na proljetnom sastanku kako bih koordinirao naše aktivnosti s međunarodnim financijskim institucijama. No, to je druga priča. Kada je riječ o međunarodnim financijskim institucijama, e, riječ je onima koje su relevantne za naše države. U paketu se ocjenjuje trenutna situacija i napredak e, u politici proširenja e, do siječnja 2018. godine osobito kad je riječ o reformama u temeljnim područjima kao što su vladavina prava, temeljna prava, e, tržišno natjecanje i tako dalje. E, također se izrađuju programi reformi za Zapadni Balkan i Tursku. Mi smo sinhronizirali oba paketa kako bi oba bila u proljeće. Zato nismo imali e, izvješće zadnjih godinu i e, pol. E, taj paket ponovo pokazuje da ta politika nije sama sebi svrha, već da joj je cilj e, proširiti stabilnost na naše neposredno susjedstvo. U veljači smo e, ponovo potvrdili evropsku perspektivu regije i e, unijeli novu dinamiku u to politiku. E, kada smo provjerili e, kako stvari stoje u stvarnosti, vidjeli smo da naša politika doista donosi rezultate i da je bivša Jugoslavenska republika Makedonija kao i Albanija e, napredovala. Stoga smo preporučili vijeću da otvori pregovore o pristupanju obje te države, istovremeno dajući preporuke o tome tome e, u čemu još moraju napredovati. To se temelji na našoj analizi. E, Albanija je reformirala pravosuđe, a bivša Jugoslavenska republika Makedonija je prevladala duboku političku krizu i napreduje u provođenju reformi i susjedskih odnosa, no ne smijemo biti zadovoljni rezultatima i počivati na lovorikama, a to se odnosi na sve države o kojima je riječ. E, naše e, strogo, ali pravedno ocjenjivanje pokazuje da put e, ka Europskoj uniji ovisi o zaslugama, da sve ovisi o pojedinačnom napretku svake države, a kvaliteta je važnija od brzine. Proširenje nije socijalni rad, to nije usluga našim partnerima, već je riječ o stvaranju stabilnosti putem povezanosti i novih prilika za građane Europe i poduzeća. Naši zapadni partneri vrlo dobro znaju da će do proširenja doći samo ako to bude situacija u kojoj obje strane dobivaju E, stoga smo izložili ključne izazove e, s kojima su još e, uvijek součene te zemlje, osobito kad je riječ o vladavini prava, temeljnim pravima i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kad je riječ o gospodarstvu, treba se poboljšati ulagačka klima, treba se riješiti visoka stupanj nezaposlenosti, osobito osobito mladih, e, potrebna je i e, konektivnost. E, ove godine sinhronizacija paketa izvješća sa procjeni komisije o programu gospodarskih reformi tih zemalja će pokazati da treba rješavati i gospodarske probleme. E, sve te države moraju više poraditi na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. E, prošlih mjeseci smo e, jasno rekli da se sva otvorena bilateralna pitanja moraju definitivno riješiti prije pristupanja. Nakon objavljivanja ove strategije i činjenice da smo ovo izričito naveli E, neka postignuća osobito e, kad je riječ o bilateralnim e, pitanjima se već vide. Dakle, ovo je nešto što se jasno traži mi smo u našoj strategiji e, zacrtali jasan put ka snažnijoj i većoj uniji i detaljno smo naveli što svaka pojedina država treba učiniti. Sada je na čelnicima u te regije da e, porade na tome. I na kraju, kada je riječ o Turskoj, bojim se da naša analiza pokazuje da se ta zemlja bitno udaljuje od Europske unije, osobito kad je riječ o vladavini prava i temeljnih prava. E, komisija e, opetovano poziva e, Tursku da preokrene taj negativan trend i to jasno preporučujemo u izvješću. Istovremeno Turska je i biće i dalje e, ključan susjed e, i dalje ćemo raditi na pitanjima od zajedničkog interesa. E, Turska ulaže velike napore da podržava gotovo 3 milijuna registriranih izbjeglica i Europska unija će i dalje pomagati Turskoj da se nosi s tim izazovom. Paket za proširenje je objavljen prošli tjedan, ali naš e, posao e, ni izdaleka nije gotov. U Sofiji će 17. svibnja biti održan e, sastanak na vrhu sa Zapadnim Balkanom gdje će se ponovo pozvati te zemlje da se opredijele za reforme. Također će e, se e, ojačati veze sa Zapadnim Balkanom, e, što će donijeti opipljive koristi ne samo ljudima u toj regiji već i cijeloj Europskoj uniji i ja e, vam već sada zahvaljujem na vašem e, trajnoj na vašoj trajnoj e, podršci proširenju i evo sada možemo prijeći na raspravu Thank Johannes, Johannes for keeping exactly Hvala Johannes i hvala ti što si se strogo držao ograničenja od 10 minuta. Sada prelazimo na razmjenu mišljenja, a postupak je vrlo složen. Rečeno mi je točno tko smije govoriti, u koliko sati i koliko dugo. Da ovo shvatite morate biti profesor matematike. Dakle, nemojte se upletati, ja ću se toga držati. E, Kukan, tri i pol minute, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući, e, povjereniče, kolege, neću ponavljati ono što ste rekli na početku, ali želim podržati ono što je rekao predsjedavajući e, ovo se ne smije ponovo dogoditi. Zapadna Balkan je visoko na našoj agendi prošli mjesec. Ja smatram da je to pozitivan razvoj događaja koji je počeo sa govorom predsjednika Junkera u rujnu. E, u veljači je prezentirana strategija, a sada e, se dosljedno radi na prioritetima bugarskog predsjedništva. Moramo zadržati taj zamah kako bi proces integracije ostao vjerodostojan. Moramo na više strateški način surađivati sa zemljama u regiji. Drago mi je da u regiji postoji napredak. Osobito mi je drago i pozdravljam preporuke za otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom. Obje te države su e, ulagale velike napore u prošlom razdoblju da dobiju te preporuke. To je važna odluka i nadam se da će ju vijeće potvrditi. Ovo su konkretni i opipljivi koraki, koraci na kojima moramo graditi dalje. Istovremeno smo e, izrazili, izradili jasna očekivanja Trebamo e, vidjeti da se reforme doista provode, osobito kad je riječ o poštivanju e, temeljnih prava i sloboda i vladavine prava. To se odnosi i na Srbiju i Crnu Goru koje već pregovaraju o pristupanju kao i u državama koje se pripremaju za otvaranje pregovora. Moramo se usredotočiti na sveukupnom funkcioniranju institucija pravosuđa, borbi protiv korupcije, kao i slobode medija i građanske slobode. Svaka država u regiji ima neke probleme na tim područjima e, i napokon države u regiji moraju napredovati u rješavanju bilateralnih pitanja. Moramo e, vidjeti da su jasno za to opredjeljene. Europska unija mora pomoći državama u regiji da prevladaju e, brojne prijepore i napetosti. U tim slučajevima neke države članice Europske unije moraju pokazati veću odgovornost. I na kraju želim reći da pristupanje Europskoj uniji neće biti moguće ako budu neriješena bilateralna pitanja. Gospodin Preda je molio da e, govorim u njegovo ime pa ću se ponovo javiti za riječ kad bude riječ o Bosni i Hercegovini. Hvala. Da, bojim se toga. E, da, Edvard, hvala. A sada gospodin Picula za SID. Imate dvije i pol minute. Hvala. E, želim vas pozdraviti u ime kluba e, socijalista i demokrata. E, nažalost, e, prošli tjedan u Afetu nismo mogli raspravljati o tom paketu. Drago nam je da o njemu raspravljamo danas. Pozdravljamo pozitivne preporuke za Makedoniju i Albaniju. Posljednjih nekoliko mjeseci je Makedonija pokazala volju da napravi reforme politika i Dakle, dijalog e, Jean Monnet je vrijedan forum za daljnje korake. Napredak u nekim područjima je umjeren ili tek na početku, ali se prepoznaje politička volja nove vlade i Albanija u potpunosti zaslužuje pozitivnu preporuku. Ona upravo provodi sveobuhvatnu reformu pravosuđa, e, to pokazuje evropske ambicije i pomaže napretku i u drugim područjima. Albanska iskustva sa tom reformom će koristiti i drugim državama u regiji. E, mi prepoznajemo postignuća Crne Gore koja je već dobro uznapredovala u postupku e, pristupanja i nadamo se da će e, uskoro postati punopravna članica. Kada je riječ o Srbiji, kritike i preporuke u izvješću naglašavaju ono što nas stalno brine, dakle nema naprate kad je riječ o slobodi medija E, i na drugim područjima. Glavne vijesti u Bosni i Hercegovini e, su e, da je ispunjena anketa, to je korak naprijed, no još uvijek nema učinkovitog donošenja odluka koje bi približile tu državu članstvu Europskoj uniji. Kada riječ o Kosovu, reforma pravosuđa, dijalog sa Srbijom, e, to moraju biti glavni prioriteti. I na kraju, ako mi dopustite, ja ću sada govoriti u ime kolege Katipirija koji je izvjestitelj o Turskoj. Prije e, godinu dana je održan na referendum u Turskoj e, što su negativno ocijenili međunarodni promatrači. Sve se to naglašava u izvješću o pristupanju. E, tu nije zaštićena demokracija. U vašem zajedničkom izvješću vi ste obećali, e, ali niste u izvješću izvukli političke zaključke. Parlament je jasan. Ako se provede novi ustav bez ikakvih, e, e, bez ikakvih ravnoteža, odnosno bez ikakve provjere, mi smo protiv toga. Hvala gospodinu Picoli. Sada predajem riječ gospodinu Tenuku. Imate tri i pol minute, budući da ste koordinator za ECR eh, e i eh, koordinator za Crnu Goru. Eh, hvala. Pozdrav gospodinu Hanu, pozdravljam paket izvješća o zemljama kandidatkinjama i i ja sam, i prošli, ja sam tjedan bio u Strasburu i drago mi je da e, su sve kontroverze riješene i možemo razgovarati o ovom ključnom pitanju vezano uz proširenje Europske unije. E, pogotovo je to važno, budući da sam ja e, zadnji puta zastupnik Ujedinjenog kraljevstva koja će napustiti E, Europsku uniju, a e, proširenje je zapravo najveći e, projekt proširenja mira mira i prosperiteta. Dakle, Makedonija želi riješiti blokadu od desetak godina Drago mi je da kad govorim, da govorimo o Albaniji i Crnoj Gori, za koju sam ja izvjestitelj, i drago mi je da je nedavno postignut sporazum o e, granici s Kosovom i da su održani uspješni e, predsjednički izbori u Crnoj Gori. Kad je riječ o Crnoj Gori, E, značajan napredak je postignut, e, gotovo sva poglavlja su sada otvorena, njih 30 i e, tri su privremeno zatvorena. Kada sam nedavno bio u Podgorici, 20 perspektiva za, 2000, za 2025. godinu koju je govorio predsjednik Juncker je izazvala zabrinutost. Ja sam pokušao objasniti da je to neki opći smjer a, i indikacija, a da to nije obvezujući vremenski rok koji je zacrtan za pridruživanje ili nepridruživanje e, Crne Gore, već je to procjena e, gdje ćemo biti za idućih pet ili deset godina. Ja sam uvijek zagovarao zagovarao ideju da se zemlje e, potiče, a ne blokira unutar određenih skupina ili blokova. Isto tako postoje uvijek lideri i oni koji kaskaju za drugima u takvom procesu. Naši prioriteti i dalje su isti, ja to ponavljam svake godine. Osnaživanje vladavine prava, demokracije i institucija dobre i dobro upravljanje, borba protiv organiziranog kriminaliteta i korupcija. Tu je posebno važno pitanje medijskih sloboda i zaštite manjinskih prava. Slažem se s kolegom koji je malo prije govorio, Turska je i dalje veliki problem. Ne, malo prije smo razgovarali uh, sa uh, stalnim predsjednikom Cipra o kršenju strane Turske isključivo gospodarskog pojasa jedne e, članice Europske unije pod izlikom e, da e, oni pokušavaju zapravo zaštititi svoja ekskluzivna prava vezana uz korištenje i istraživanje e, plina i nafte. Naravno, to nije prihvatljivo, pogotovo ne od e, članice NATO-a da kupuje e, ruske rakete. Uključeni su u invaziju na Siriju, što je dovelo do raseljavanja tisuća civilja. Zatim je to, tu su i uhićenja niza ljudi ako se s time nastavi, e, tu se postavlja pitanje prava Turske na pregovore. E, ako se nastavi s daljim e, kršenjem temeljnih prava od strane Turske. Hvala. Javilo vas je dvadesetak. Svi želite nešto reći. Želim svima to omogućiti. Molim vas da se držite zadanog vremena. Gospodin Mezerić, dvije i pol minute imate, vi se sljedeći. Hvala, nastojat ću, hvala, se držati zadanog vremena, neću ponavljati ono što je već rečeno, iako se slažem s gotovo svime što je do sada rečeno. Svakako podržavamo nove intenzificirane napore komisije od prošloga rujna da se nešto napravi u praktičnom smislu za Zapadni Balkan. Mi vjerujemo da strategija za Zapadni Balkan bi mogla postići svoj cilj u tom smislu. Podržavamo vidljivu predanost bugarskog predsjedništva u tom smislu i u tom smislu imamo velike nade. Nadamo se da će se vijeće složiti i dati status kandidata. Egipta, Makedoniji i Albaniji. To, je zelen, to zeleno svjetlo je vjerojatno najvažniji pozitivni signal u ovom paketu koji možemo poslati. Mi e, se pridržavamo ovog e, načela regate u smislu da nitko ne smije zaostati zato što ne dobiva potrebnu potporu od Europske unije u provedbi e, nužnih reformi. Podsjećam kolege iz drugih klubova kada iduće godine započne e, kampanja za Europski parlament. Molim špicen kandidate da ne koriste e, poticaje iz domaće politike kada govore o vanjskoj politici. To bi moglo pomoći da izbjegnemo probleme koje smo imali zadnji put. Također bih htio naglasiti da i mi potpuno podupiremo prioritete zacrtane u izvješću komisije i naravno vladavina prava, demokratske institucije, e, poglavlje 23 i 24 koja su posebno važna za Crnu Goru, primjerice su doista ključna i nadamo se doista da ćemo se tih načela držati ne samo e, kad govorimo o zemljama koje se žele pridružiti Europskoj uniji, već i državama članicama. I na kraju bih htio reći da bismo na kraju krajeva htjeli e, novi zamah u području okoliša i energetskoj politici. Vidimo da postoje različite ta stanja u različitim zemljama kandidatkinjama i mislim da na to treba staviti naglasak. Hvala. Hvala gospodine Mezerić, kad je riječ o vašem pitanju. Naravno, to ovisi o tome tko će biti špicen kandidat za političke grupacije. Koliko ja znam, francuski predsjednik, koliko znam, neće se kandidirati kao špicen kandidat u svibnju iduće godine. Sljedeći gospodin Castaldo. Grazie, presidente. Hvala predsjedniče. Žao mi je što je paket o proširenju predstavljen upravo u ovom trenutku, samo tjedan dana nakon e, sastanka. Osjećamo se nekako e, tretirani kao drugo razredni, ali radi se o kritičnom trenutku za proširenje za Europu, radi se o jasnoj situaciji. Postoje države koje nisu na europskom putu i to konačno moramo priznati i postoje države koje rade ogromne napore zato što žele biti dio naše europske obitelji. U prvom slučaju naravno mislio sam na Tursku Izvješće o napretku je vrlo opširno, ali više ne trebamo smatrati Tursku zemljom kandidatom. Ja ne kažem da ne trebamo s njima surađivati. Doista trebamo s njima surađivati u nekim važnim područjima kao što je to migracija. Surađujmo u okviru korektnog postupanja, ali ne u okviru procesa o prostupanju, jer ćemo na taj način kompromitirati e, i nekako uništiti taj pristup, jer Turska nema ni minimalne karakteristike da bi bila država e, kandidat. A prijevremeni izbori no, u lipnju su konačno dokaz toga. S druge strane Crna Gora, vraćam se iz misije u Podgorici i kao E, šef e, izaslanstva, vidio sam državu koja je ponovno potvrdila svoju evropsku perspektivu i o tome nema dvojbi, nema okljevanja. To je država koja ne želi biti dio paketa s drugima, kao na primjer sa Srbijom, već želi biti ocjenjivana po vlastitim postignućima. Dakle, između ta dva ekstrema postoje nehomogena panorama država koje se nalaze na različitim stupnjevima napretka, te vrlo pažljivo moramo pratiti njihove konkretne politike. Drago mi je što će se otvoriti pregovori s Makedonijom i drago mi je što će se pitanje imena riješiti konačno, a isto mi je drago što se otvaraju pregovori s Albanijom, što je nužno i neophodno. E, Balkan je Europa i biti će dio Evropske unije u budućnosti. Jasno je da trebamo čvrsto zahtijevati poštivanje prava poglavlja 23. i 24. ali evropska perspektiva mora ostati otvorena specifično po državama. Želimo vam puno uspjeha, povjereniće, možete računati na našu podršku. Hvala, gospodine Castaldo. Nakon koordinatora klubova koji su prisutni, e, sada je na red, su na red došli izvjestitelji. Prvi je na redu izvjestitelj za Srbiju, David McAllister, imate dvije minute. Dragi Johannes, bit ću kratak koliko mogu, samo bih htio reći da sam neko vrijeme proveo čitajući izvješće tijekom vikenda i moram reći da pozdravljam činjenicu da ova izvješća pokazuju da se proširenje i dalje temelji na utvrđenim kriterijima i uvjetima. Hvala što se držite tih načela. Također se slažem s vama e, vezano uz ocjenu stanja u Srbiji Crna Gora i Srbija su predvodnici u ovom procesu i vlada u Beogradu je usvojila važne ekonomske reforme koji nadalje postižu rezultate. Međutim, kad je riječ o provedbi reformi u području vladavine prava i temeljnih prava, to je i nešto što je i nadalje važan zadatak u Srbiji. pregovori nisu sami po sebi cilj, već su dio šireg procesa modernizacije reformi. U tom kontekstu i kao uvjereni parlamentarac htio bih naglasiti temeljnu važnost e, učinkovitog parlamentarnog nadzora u Srbiji. I na posljedku pozdravljam inicijativu predsjednika Vučića da pokrene interni dijalog o budućim odnosima između Beograda i Prištine. To je nešto što je jako važno i svi smo svjesni da Srbija i Kosovo moraju značajno produbiti svoj angažman u dijalogu. I moja posljednja napomena. Sada ću e, početi raditi na prvom nacrtu izvješća parlamenta za Srbiju. Trenutno razgovaramo s tajništvom AFETA o vremenskom rasporedu. Prvi nacrt izvješća za Srbiju bit će vjerojatno predstavljen e, prije ljetne pauze, a nakon ljeta će se usvajati na plenarnoj sjednici. Evo to je, to je to, a sada predajem riječ gospođi Šlajn e, koja je izvjestitelj za Albaniju. Hvala gospodine predsjedavajući povjereniče, dragi kolege, danas govorim e, u ime Knuta Flakensteina e, koji nije mogao danas doći. Mi podupiremo stav da se otvore prisutni pregovori s Albanijom. Albanija doista zaslužuje tu pozitivnu preporuku. Zemlja je počela provoditi vrlo sveobuhvatnu reformu pravosuđa koju uključuje i e, jedan važan proces u pravosuđu. Ne možemo ne primijetiti pozitivan učinak na druge ključne prioritete. Dodatni napredak u pogledu pravosudne reforme će sasvim sigurno potaknuti dodatne e, dodatne napore u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Zato je važno da ta zemlja zadrži sadašnji zamah u reformama. Pravosudna reforma će nastaviti se i u, nadalje, u sljedećim godinama, budući da se radi o dugoročnom procesu, ali politička volja i odlučnost da se mm, angažiraju oko tako e, sveobuhvatnog reformskog procesa e, potvrđuje e, snažnu političku volju da Albanija uđe Europsku uniju takva kompleksna, sveobuhvatna e, reforma pravosuđa bit će korisna i za druge zemlje u regiji. Europska komisija je paživo ocijenila stanje napretka e, vezano uz sve reformske prioritete. S obzirom na postignut napredak, sada je još važnije da se zadrži e, i čak osnaži taj zamah. Iz perspektive Europskog parlamenta možemo se samo složiti s primjedbama komisije o i dalje postojećoj polarizaciji u zemlji. E, stoga je bitna učinkoviti e, nadzor nad e, parlamentom Albanije. Parlamentarni nadzor je koristan za tu zemlju. Nužno je surađivati na provedbi važnih reformi kako bi zemlja napredovala. Također treba reći da Albanija i dalje igra konstruktivnu ulogu u regiji, žele dati pozitivan doprinos regionalne suradnje, uključujući i berlinski e, proces, kao i u okviru bilateralnih e, odnosa sa susjedima. To je važno, naravno, jako za e, aspiracije te zemlje. Hvala gospođi Šlajn, koja je govorila u ime gospodina Fleckensteina. Sljedeći je gospodin Selimović, koji će govoriti u ime gospodina Vajgla. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodin Weigl bi htio naglasiti u ime našeg kluba da podupiremo preporuke komisije vijeću da se otvore pristupni pregovori. Vjerujemo da zeleno svjetlo za otvaranje pregovora će e, potaknuti Makedoniju da uspješno iznađe e, uzajamno prihvatljivo rješenje za dugotrajan problem imena s Grčkom. To će također dati pozitivan zamah reformama E, na temelju procjene hitnih reformi i to će biti okvir za napredak. Makedonska vlada uspješno vodi zemlju mm, iz krize i i isto tako e, popravlja međuetničke odnose. Sada je zemlja opuštenija i otvorenija za dijalog sa civilnim društvom. Značajan napredak postignut je u reformi pravosuđa, borbe protiv korupcije, korupcije i organiziranog kriminala. Kao što je rečeno u izvješću komisije, e, vlada u Skopju zaslužuje priznanje za spremnost da ubrza reforme u brojnim područjima, uključujući i medijske slobode, manjinska prava i regionalnu suradnju kao i funkcioniranje tržišnog gospodarstva. Dodatna stabilizacija, da bi se ostvarila dodatna stabilizacija potrebno je, potrebno je unaprijediti suradnju između oporbe i parlamentarne većine kako bi se osigurala budućnost u euroatlantskim integracijama. E, treba promicati dug suradnje između političkih E, stranaka u sobranju u okviru dijaloga Jean Monnet koji bi trebao započeti u svibnju na Ohridu. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Kukan za, za gospodina Predu. Vi ste govorili prije minutu dulje, sad imate samo jednu i pol minutu. Hvala vam lijepa. Prošlo je već dosta vremena od usvajanja posljednjeg paketa proširenja bilježim eh, promjenjenu atmosferu i okruženje. S evropske strane sada smo više otvoreni Zapadnom Balkanu. Shvaćamo koliko je važno dati vjerodostojnu perspektivu pristupa svim državama u regiji. I nadam se da ćemo do 2025. dati jasan rok, jasnu perspektivu tim državama kako bi doista e, provele reforme koje su bitne za Europsku uniju, pogotovo jačanje vladavine prava i poštivanje temeljnih prava. E, suzbijati odlučno korupciju koja je, nažalost, endemska pojava u regiji. To bi trebao biti prioritet. Konkretno za Bosnu i Hercegovinu izvješće bilježi usporavanje reformi zbog političkih nesuglasica i neslaganja. Tako da mislim da bi političke elite trebale razmisliti i preokrenuti ovaj trend. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi dobiti kandidatski status i to brzo, nadam se da će se to dogoditi, to će se dogoditi samo ako se ubrzaju reforme. Usprkos činjenici što je ovo izborna godina, reforme se moraju provesti i ostati u fokusu reforme koje vode pristupanju EU. unije. I doista smatram da je hitno kao što, se piše, kao što i piše u izvješću, provesti promjene izbornog zakona. E, nadam se da će kompromis biti pronađen na vrijeme i da će uz pomoć Evropske unije doći do ubrzanja. kaže Kristijan Preda, izvjestitelj EPA za Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam. Sjajno. A sada idemo dalje. Popis koordinatora, izvjestitelja i predsjednika delegacija. Nakon toga normalne, da tako kažem, kolege. Ja ću sada pročitati popis. Mr. Deli, Mr. Kovacev, Mr. Frunzulika, Mr. Mavridis, Mr. Freund, Ms. Valero, Mr. Mezeric and Mr. Hadjigorgiou. Missed anyone? Jesam li koga ispustio? Dakle, nisam dovoljno... Nisam imao dovoljno znanja iz matematike. Da, da, dobro, vi možete još jednom uzeti riječ. Ko još ima drugu, ulogu danas popodne? Pa, dobro, da, gospodin Picula. Johannes, imaš li vremena za jedan komentar? Da, dobro, u redu. Idemo onda ovako. Ako ne, doći ću sljedeće godine. Moramo završiti do 19 sati, molim vas. Tako da povjerenik Han još može odgovoriti. 20 do 7. Sada ću dati jednu i pol minutu. Gospođa Zovko. hvala lijepa, kratko, hvala povjereniče. Postavit ću samo jedno pitanje, kratko pitanje. Temeljem posljednjeg saslušanja u Američkom kongresu o situaciji u Bosni i Hercegovini, Je li komisija spremna za eventualni pad vlade nakon izbora u listopadu u Bosni i Hercegovini? Jer je bošnjačka strana predstavila rješenja suprotno ustavu. Sjedinjene države temeljem svjedočenja gospodina Palmera u kongresu Rekao je gospodin Palmer da su rješenja e, spremna, a ja se pitam koje ćemo mi mjere pripremiti za Bosnu i Hercegovinu za listopad ako dođe do pada vlade. Hvala lijepa, gospođo Zovko, gospodin Picula u drugoj ulozi. Izvolite, hvala lijepa. Samo nekoliko riječi jer sam predsjednik izaslanstava i za Bosnu i Hercegovinu i za Kosovo. Nužno je reći nekoliko stvari e, danas ovdje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prošle godine smo tamo uputili naš upitnik. Nažalost, Prema brojnim pokazateljima ta zemlja je na dnu kada e, bilježimo napredovanje prema ulasku u Uniju. Bosna i Hercegovina nije provela upravnu reformu, pomalo napreduje u pravosudnoj reformi, suzbijanju korupcije i u borbi protiv organiziranog kriminala. Pogotovo je zabronjavajući stalni politički pritizak, zastrašivanje novinara, ukidanje prava na izražavanje. Bosna i Hercegovina je jedina e, država Zapadnog Balkana gdje ne postoji međuparlamentarna suradnja i gdje s jedne strane imamo e, nedovoljnu suradnju između parlamenta Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta. Ove godina je izborna godina, imamo veliki teret, to je e, izborni zakon, tako da e, postojeća politička kriza udaljava državu sve više od ulaska u Evropsku uniju. Hvala lijepa gospodine Picula, gospodin Mezerić, koji također nastupa u drugoj ulozi. Po drugi put uzima riječ. Da, hvala vam lijepa. Ja sada govorim umjesto kolege koji nažalost nije e, mogućnosti doći, on je izvjestitelj za Kosovo i htio je reći sljedeće. Kao što je komisija zabilježila u izvješću, napredak je ograničeni spor za Kosovo. Iznimno je važno da kosovska vlada nastavi s reformama i da se osredotoči svom svojom energijom na provedbu reformi u praksi, a ne samo na papiru. Suzbiti korupciju, organizirani kriminal, imati neovisno funkcionirajuće suđe. Učinjen je određeni napredak u integriranju kosovskih i srpskih sudaca u pravosudni, sud, u pravosudni sustav. Međutim, previše je politike ovdje. Suzbijanje korupcije treba nastaviti imajući na umu da je to najvažniji uvjet za ukidanje viza. Što se tiče zakona o komorama, to još uvijek e, predstavlja veliki problem, pogotovo ukoliko Kosovo dio bi, želi dio biti međunarodnih organizacija i međunarodne zajednice. Kako bi se održala stabilnost u regiji, iznimno je važno produbiti dijalog između Beograda i Prištine na miran i konzistentan način. I na kraju, vrlo je važno spomenuti da sektor energetiske i dalje stoji pred velikim izazovima, te je učinjen gotovo nikakav napredak u zajednici zaštiti okoliša. Evo, to je bila moja osobna napomena. Doista želim da imamo i mi nekog utjecaja na špicen kandidata u sljedećoj kampanji. Hvala vam. Idemo dalje. Gue, gospodin Hadži Đođo. E, najljepša hvala. Ja bih u ovom trenutku samo naglasio da pregovori koji traju između Grčke i e, Makedonije vezano za ime e, trebaju biti završeni i, i konačno zaključeni. A sada nekoliko riječi o Turskoj. E, čujem da mnoge države Evropske unije znaju točno što se događa u Turskoj. Međutim, e, bez dvojbe, malo njih doista osjeća posljedice onoga što se događa u Turskoj. I zato naš pritisak nije dovoljno jak tijekom e, dugih godina u nekakvom limbu plutaju naši odnosi s Turskom i tu nema nikakvih rezultata. Povjereni gospodin Han dobro poznaje situaciju. E, deveta je godina što je on u komisiji i zna da je naša politika prema Turskoj doživjela potpuni neuspjeh. Svi koraci, sve mjere, sve reforme, svi izvještaji završili su kao mrtvo slovo na papiru. Ponavljati, dakle, iste pogreške. To je nešto što nas doista umara. Umara i mene osobno i sve nas. Dakle, više od 600 djece koja su mlađa od 13 godina nalaze se sada u zatvorima u Turskoj. nedavno su uhitili ženu i strpali u zatvor sa djetetom koje je mlađe od tri godine. Dakle, doista preko šesto djece je trenutačno zatočeno u turskim zatvorima. Molim za dodatnih 30 sekundi predsjedatelju. Dakle, Ovdje smo spominjali podršku Turskoj u pregovorima s Ciprom. Doista, ne znam, mi vjeruje li i sama komisija u ovo što govori. Ne možemo naprosto ignorirati 40 godina turske okupacije Cipra. Hvala lijepa. Gospođo Kanjete, Hvala lijepa. Pozdravljam od sveg srca paket proširenja za Albaniju i Makedoniju. Pozdravljam pregovore za pristup Evropskoj uniji. Te pregovore treba pokrenuti jer su to prvi pregovori nakon gotovo pet godina. I radi se o vrlo važnoj poruci za sve države Zapadnog Balkana. Nadam se da će Europsko vijeće u lipnju dati zeleno svjetlo za stvarni početak pregovora. Po mom mišljenju, iz mog iskustva, taj će proces biti važan za rješavanje problema i dvojbi koje imamo oko organiziranog kriminala, korupciji i bilateralnih sukoba u regiji. Jačati će političku stabilnost i promicati dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu. Isto tako vjerujem da napredak koje čine ove dvije države kandidatice i prijedlog komisije jača našu zajedničku spremnost da se odupremo otvorenim i tajnim ruskim aktivnostima za dobivanje e, premoć ili prevlasti u državama Zapadnog Balkana. Trebamo dakle postaviti cilj, to je 2025. godina, kada će prva ili možda sve četiri države kandidati moći završiti e, pregovore i pristupiti Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala. Gospodin Frunzulika. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, povjereniče, poštovane kolegice i kolege. U ovom trenutku smo u jedinstvenoj prilici, da tako kažem, da imamo tri, ne samo tri, već šest država koje imaju jako puno saznanja o Zapadnom Balkanu i koje će predsjedati vijećem Evropske unije. Bugarska, Austrija, Rumunjska Finska, Hrvatska i Njemačka. Dakle, to je jedinstvena situacija da se dođe do pravog rješenja na kraju. A, rješenje je vrlo komplicirano po mom mišljenju, jer povjereniče, a to je moje pitanje prema vama, što očekujete od sastanka na vrhu u Sofiji i posljednji sastanak na vrhu u Londonu, e, koji je posljednji summit Berlin Plus jer se radi o imenu bivše Jugoslavenske republike Makedonije. To ostaje ključno, ključno pitanje da bi e, da bi e, se rješavala pitanja na Zapadnom Balkanu. Dakle, bivša Jugoslavenska republika Makedonija će trebati referendum o tom imenu, jer će to ime ostati za uvijek. A i za Grčku je situacija vrlo tečka, e, jer imamo koaliciju na vlasti u odnosu na e, stranku Sirisa. Ukoliko se Evropska unija više ne uključi, više nego ikada, nećemo doći do vjerodostojnog procesa proširenja Evropske unije. A to će umanjiti vjerodostojnost ne samo cijele regije, već i Evropske unije. Vrlo, vrlo važno pitanje. I druga stvar, pitanje Kosova. Kako ćemo riješiti odnose Srbije i Kosova? No, prvo i drugo pitanje će biti primjer za druge države e, Zapadnog Balkana i za vjerodostojnost cijelog procesa. I zato Evropska unija svim svojim snagama treba težiti rješavanju, konačnom rješenju ovih pitanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Gospođa Valero. Zahvaljujem. Pitanje za gospodina Hana o Turskoj. Niste puno govorili o Turskoj. Rekli ste da se Turska udaljava od Europske unije. Ali da smo i dalje važni partneri. Pa bih ja sada čula je li to odgovor komisije na pitanje o pristupu. Jesmo li definitivno prekinuli sa pregovorima o pristupanju Turske ili ne? Osim toga, o kakvoj vrsti partnerstva govorimo? Koji su sljedeći koraci? jer ako pogledamo izvješće vidimo tu jako puno različitih područja e, gdje piše u ranoj fazi umjeren napredak ili nešto slično. Da. A u samo nekoliko dijelova izvješća piše da je Turska dobro pripremljena ili da nije bilo napretka u ovoj godini. Što ćemo očekivati? Hoćemo li uopće imati sljedeće izvješće o Turskoj ili naprosto e, prekidamo e, pristupne pregovore uopće? To je moje pitanje prema komisiji. Hvala gospođo Valero. Gospodin Kovačev. Zahvaljujem predsjedniče. E, i hvala povjereniku na napore koje ulaže u regiji i na promicanju Europske agende. Dva konkretna pitanja. Prvo, kako shvaćate grčki stav, čujemo signale iz Atene da početku pregovorima, ali ne pristup NATO-u. Nadam se da, naravno, ovo nije prva preporuka komisije da se pokrenu pregovori, pa se nadam da ćemo vrlo brzo i tu vidjeti neke pomake. I drugo pitanje što očekujemo sa sastanka na vrhu u Sofiji. E, gospođa Kanjete i drugi su govorili da je važna snažna politička poruka ne samo za cijelu regiju već i za cijeli svijet drugim globalnim igračima. Trebamo reći da je budućnost te regije, tog područja u Europi, a ne negdje drugdje. 28 plus 6, to bi bila idealna e, deklaracija, ali postoji pet država koje još ne priznaju Kosovo. Ja molim lijepo da oni učine dodatan napor i da u Sofiji daju zajedno s nama snažan politički signal. Čak i ako to nije moguće, radi Kosova, važno je dati snažan politički signal i biti spremni i pripremiti se. Znam da vi, povjereniče i gospođa Mogherini, čine sve, ali možda posljednjih tjedana trebamo raditi još i više. Hvala vam. Hvala, gospodin Kovačev, gospodin Mavrides. Hvala. moj kolega koji je govorio malo prije učinio puno lakši moj prvi komentar. Slažem se s njim posto. Lijepo je što povjerenik izgleda misli da se napreduje u području Zapadnog Balkana i da je budućnost Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. No prošlog tjedna, ako ne griješim, gospodin Juncker i gospođa Mogherini su rekli da neke druge države, poput Rusije ili Turske, da su one već ušle u to područje i kane uspostaviti tamo svoj utjecaj. Pa se pitam jesmo li zakasnili ili kako možemo to promijeniti. A što se Turske tiče, jedno jednostavno pitanje. Smatrate li povjereniče da u Turskoj postoji neovisno sudstvo? I bili Tursku pod Erdoganom nazvali ključnim strateškim partnerom zbog 3 milijuna izbjeglica, dok s druge strane sami stvaraju 200 tisuća izbjeglica iz Sirije. Jasno znate da govorim o njihovoj invaziji u Afrimu. Oni nisu niti ključan, niti strateški partner. Ako mene pitate, znam da moramo koristiti diplomatski jezik, ali postoje trenuci kada treba reći dosta je. Hvala vam. Next is Mr. Andor Deli. Hvala, gospodin Andor Deli. Hvala. Da, naravno pozdravljam izvješće, ali neću analizirati to izvješće, već postaviti pitanje ili barem zamoliti za komentar povjerenika o primjedbama predsjednika Makrona prošli tjedan na plenarnoj u e, Strasburu o proširenju. E, mediji i političari su vrlo razočarani u državama kandidatima nakon toga, tako da mogu reći da su te izjave doista stvorile lošu atmosferu ili neki povratak u 2014. u tom području. kolege su govorili o vjerodostojnosti cijelog procesa proširenja i naše odlučnosti. Po mom mišljenju doista je vjerodostojnost dobila značajan udarac e, prošli tjedan zbog izjava francuskog predsjednika. Samo dva mjeseca nakon predstavljanja strategije komisije a uzimajući u obzir sve napore koje poduzima Bugarska i druge države članice koje su zalažu za proširenje i na kraju naravno sve naše napore ovdje u ovom domu. E, hoćemo li završiti s reformama e, prije no što države Zapadnog Balkana uđu u Europsku uniju, ne doprinosi stabilnosti niti sigurnosti niti po ovog područja niti Europe. Tako da doista molim za vaš komentar. Hvala. Hvala gospodine Deli i posljednji govornik je gospodin Freund prema mom popisu. Izvolite. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedniče Vratit ću se na ono što je rekao moj prijatelj Franzulika o pozitivnim rezultatima koje bismo trebali očekivati od predsjedništava koje će sada uslijediti u Europskom vijeću. A što se Austrije tiče, ne bih se s time složio, jer sam čuo da će oni govoriti o subsidijarnosti, sigurnosti i Brexitu, da su to njihove prioritetne teme za vrijeme predsjedanja. Niti jednu jedinu riječ nisu rekli o području Zapadnog Balkana. Pa pitam povjerenika, je li on e, u razgovoru s austrijskim premijerom pokušao nekako utjecati na austrijsku vladu da negdje naglasak stave i na područje Zapadnog Balkana, koje su to <laughs> zemlje toliko drage, povijesno gledano Austriji. Austrija je imala uvijek dobre odnose, čak i više od dobrih odnosa s tim dijelom Europe. Hvala. Hvala lijepa. Želi li još netko uzeti riječ? A ako ne, Johannes Hahn ima riječ probaj odgovoriti na što je više moguće pitanja. Hvala lijepa. Pokušat ću ta pitanja nekako grupirati. Prvo Turska. Pa svi dijelimo istu ocjenu situacije i znamo kakava je pozicija država članica. Postoji samo jedna država za koju je jasno da treba prekinuti pristupne pregovore a za sve druge želim ostaviti otvorena vrata. Ali naravno trebamo ažurirati ili pre raspodijeliti financije za pristupanje. Bili smo ambiciozni u našem midterm review nego dva e, dvije institucije koje donose odluku o tome. I na kraju se došlo do stotinu milijuna plus 75 za rezervu, odnosno pričuvu. To je bio dogovor između parlamenta i vijeća. Tako da mislim da ne bismo sada trebali govoriti o tome tko će preživjeti ili doživjeti veće rezove, već trebamo vidjeti kako ćemo strukturirati naš odnos prema Turskoj. Mislim da je situacija prilično jasna. Situacija stagnira kad govorimo o pristupnim pregovorima. A kad kažem da je Turska ključni strateški partner ili susjed. Pa to je jasno. Geografski položaj, veličina, broj stanovnika, geostrateška situacija, unutarnje, vanjske prijetnje. Jako je puno razloga zbog kojeg trebamo imati interes u suradnji sa Turskom. Nadolazeći izbori su predviđeni čini se iz ekonomskih razloga. Jer gospodarska situacija u Turskoj postaje sve lošija i lošija. To ne može biti u našem interesu. Jer nestabilna, gospodarski ekonomski nestabilna Turska nije u našem interesu. Postati će prijetnja za nas. I zbog toga mi, na primjer, još uvijek predlažemo da ukoliko političko okruženje bude povoljno, da dobijemo mandat za pregovore poboljšanja Carinske unije. Jasno je da je to u interesu i Evropske unije država članica i Turske. Svi bismo imali koristi od pojačane Carinske unije. No, nadolazeći izvori, a pogotovo kampanja, u Turskoj, nadam se ne izvan Turske, neće ponovno doprinijeti napetostima i nesporazumima između Evropske unije i Turske. Tako da mislim da će puno toga ovisiti o tome kako će Erdogan i njegovi prijatelji i kolege voditi izbornu kampanju. Proteklih eh, mjeseci smo vidjeli određene trendove koji bi, rekao bih, eh, omogućili da naši odnosi prema Turskoj postanu racionalniji. Nema sumnje da postoji puno različitih pogleda na neka pitanja. Mi smo puno kritizirali ne samo situaciju s ljudskim pravima, kritizirali smo i kršenje povrede zapravo granica. Oko toga smo bili uvijek jasni, biti ćemo jasni u budućnosti. Ali s druge strane trebamo prepoznati činjenicu da je Turska poput ostalih e, relevantan susjed i da je i u našem interesu to ne zaboraviti. I to je vjerojatno i razlog zbog kojeg je vijeće donijelo odluke koje je donijelo. Što se tiče drugih država koje smo spominjali, ako sada progovorim o problemu naziva jedne države. Vjerujem da ćemo u sljedećim tjednima doći do rješenja, do rješenja koje će otvoriti put razgovorima s Makedonijom o tome. A to je važno i za državu, i za društvo, i za područje u cjelini. Isto vrijedi i za Albaniju. Problem Kosova. Naravno, postoje uvijek neki događaj koji nisu nešto što bi mogli nazvati pozitivnim. Tu govorim o protjerivanju šestoro državljana u Tursku. Ignorirana su sva načela vladavine prava, a pogotovo i sposobnost parlamenta u Kosovu da usvoji pravne odredbe vezano za demarkacijono pitanje. To je dokaz evropske perspektive koju smo i naglasili u našoj strategiji, odnosno nećemo prihvatiti proširenje na nove članice koje nose sa sobom nerješena pitanja granica, jer ćemo na taj način potaknuti dijalog. Do sada su, je Kosovo uvijek mislili da pregovori u tom smislu služe samo Srbija. Sada koriste objema stranama ako dođe do pravno obvezujućeg sporazuma o granici. Dakle, to će jednima i drugima dati poticaj da krenu u pregovore i mislim da je to sada shvaćeno u svim glavnim gradovima u tom području. Što se pak tiče Bosne i Hercegovine, neću spekulirati o tome ako izbori ne budu provedeni na regularan način ili onako kako bismo mi to željeli. Međutim, rezultati izbora, ako budu provedeni na međunarodno prihvatljiv način, a, i svaka obrnuta situacija utjecala bi na loš imidž države. Ono što je važno naglasiti jest da svaki ključni politički igrač u Bosni i Hercegovini bude odgovoran svoje odgovornosti. Jer ako pogledate ispitivanje javnog mjenja, ako razgovarate sa ljudima tamo, pogotovo mladim ljudima, i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i sa državljanima Bosne i Hercegovine koje susrećem drugdje u Europi. Svi traže od mene podršku vezano za evropsku perspektivu. Doista postoji snažna želja za tim, za, za evropskom budućnošću. strah da se zaostane za drugima je također prisutan. Tako da trebamo pronaći rješenja. Naravno, postojući razlike i vrlo osjetljive interese etničkih e, skupina u Bosni i Hercegovini, ali radi se o zajedničkoj viziji i o nacionalnom cilju pronalaženja rješenja e, koje će biti okrenuto Europi. Mi smo spremni pomoći u svakom slučaju, ali i ključni politički igrači tu moraju dati svoj doprinos. Ja ću se rado osobno čak i više angažirati ako dobijem naznaka, naznake u tom smislu da političari doista misle ono, ono što govore, a ne da samo kupuju vrijeme. Austrijsko predsjedanje Područje Zapadnog Balkana je jedno od glavnih područja aktivnosti, barem sam tako čitao i čuo, a i austrijski ministar vanjskih poslova me pitao možemo li imati neke posebne događaje tamo, možemo li otići tamo u posjetu. Dakle, mislim da će oni biti angažirani jednako kao rumunsko i hrvatsko predsjedništvo, a i vjerujem da će i Finska odigrati svoju ulogu, pa naravno i Njemačka. Pozitivno, načelno pozitivno gledam na to pitanje. No doći ću na to za par minuta. Sastanak na vrhu u Sofiji. Um, usredotočit ćemo se kao što smo to učinili na sastanku na vrhu za istočno partnerstvo, dakle usredotočit ćemo se na konkretne rezultate. I to će naravno podržati aspiracije prema ulasku u Europu svih e, država u tom području. Jer ukoliko ne napredujemo u području gospodarskih pitanja, bolja povezanosti, ne samo cestovne i željezničke, već i energetske, digitalne. Ukoliko to ne učinimo, tada nećemo podržati niti jedan vid e, evropske e, perspektive. Vrlo je važno govoriti o gospodarskom razvoju cijelog tog područja i ovdje definitivno postoji veliki potencijal, postoje veliki nedostaci. Potencijal nije još uvijek otkriven i duboko sam uvjeren u to da nisam jedini koji smatra da poticanje gospodarstva odmah pokreće i reforme u sektoru vladavine prava. I to je sektor, složit ćemo se, koji predstavlja najveće probleme Dakle, trebamo govoriti o procesu, ne samo o pregovorima, već i o održivim rezultatima u određenim područjima. Pitao sam svoje ljude, molio sam ih da se više fokusiramo e, na djelovanje sudova u prvom i drugom stupnju. Naravno, vrhovni sudovi su važni jer oni daju smjernice kako se ponašati u određenim situacijama i u određenim predmetima. Dakle, to su sudovi koji određuju norme, ali prvostupanski i drugostupanski sudovi su sudovi čije odluke građani osjećaju na svojoj koži. Jer samo mali broj predmeta dolazi na najviše sudove. Znači, kvaliteta, neovisnost i transparentnost rada sudova je nešto što se odražava u kvaliteti odluka na prvom i drugom stupnju. Dakle, to je nešto što moramo pobliže promotriti jer općenito mogu reći da je sljedeći korak, korak moguće decentralizacije, pojačanja, poboljšanja kvalitete rada lokalnih i regionalnih predstavnika i institucija. To je još jedno pitanje koje ćemo konkretnije i preciznije morati proučiti nego što smo to činili u prošlosti. Mnogi poslovni ljudi unutar i izvan regije mi govore o fenomenima korupcije koja se događa na lokalnoj i regionalnoj razini. Dakle, da bismo popravili imidž tih država, moramo rješavati te probleme na terenu. I više pozornosti s naše strane će biti posvećeno tim problemima. Što se Srbije tiče, donijeli smo naše ocjene. Mislim da je Srbija ključni igrač u regiji. Predsjednik sa svojim ljudima doista djeluje hrabro u smislu dijaloga. Uh, um, or Moguć je interni dijalog, a on isto tako i reagira promišljenije nego što je to možda bilo ranije slučaj. No, to sve skupa ne znači da zatvaramo oči pred još uvijek postojećim nedostacima u vladavini prava. Mi još uvijek čekamo da se ispune određene obveze oko kojih smo se već dogovorili do kraja 2016. Sada smo u 2018. i to je nešto što još uvijek čekamo pa mislim da je iznimno važno da Srbija shvati da to mora učiniti, rješavati jedno i drugo područje, jedno i drugo pitanje. Nije dovoljno biti dobar u nekoj dimenziji, a druge dimenzije izostaviti. I sada dolazim do posljednjeg pitanja. a to je govor predsjednika Makrona i reakcija na taj govor. To je dobar primjer i dokaz koliko je važna ne samo naša strategija, već učinak samo jednog, jednog datuma. Indikativni okvir ili datum bilo je proljeće 2025. To je pokrenulo reakcije, reakcije na način da je sada situacija za sve izvan i unutar regije postala konkretnijom. Do sada je sve bilo lijepo, e, neproblematično, mm, to su bila obećanja, obećanja o evropskoj perspektivi, jer jednostavno to nije bilo stvarno. A sada je sve postalo stvarnije, konkretnije i neke zabrinutosti jesu razumljive zato uvijek kažem, ovaj vremenski rok je proizveo pozitivan pritisak na sve unutar regije, da se radi snažnije, jače, da se postignu rezultati, sada ljudi znaju, biti će moguće, zašto odgovorni ljudi, ljudi na visokim mjestima ne daju rezultate, a isto to je doživljeno i s naše strane, među državama članicama. E, postoje razumljivi argumenti da pogledamo kako i na koji način možemo poboljšati donošenje naših internih odluka u odnosu na postupke ili procedure, da postanemo proaktivni, manje, a da manje reagiramo na situacije zato će, na primjer, komisija na jesen izraditi prijedlog o područjima za koja mi smatramo da Unija može s jednoglasnih prijeći na većinske odluke kako bismo postali proaktivni, kako bismo upravljali, utjecali na procese i konačno o njima odlučivali globalno gledano kao cijelina. Tako da mislim da je razumljivo da imamo unutarnje rasprave u Europskoj uniji. Ali biti ću iskren, za razliku od predsjednika Makrona, ja vjerujem da se jedno i drugo može i mora činiti paralelno. Nije moguće čekati godinama pa vidjeti hoćemo li se oko nečega dogovoriti i onda nastavljati s postupkom pregovora. Ja mislim možda Sasvim suprotno. Ovo je trenutak pozitivnog pritiska koji smo i mi trebali da bismo pogledali kako smo interno organizirani i kako ćemo nastaviti te gdje postoji prostora za poboljšanja. Nadam se da će biti dosta poboljšanja i zbog toga smatram da to pitanje trebamo potaknuti. I konačno, a to će me dovesti do neke vrste zaključka. Mislim da se moramo podsjetiti da ukoliko naši partneri ostvaruju rezultate, tada i mi moramo ostvariti ono što smo dogovorili, što smo obećali. Radi se o vlastitoj odgovornosti, vjerodostojnosti kao unija. Mi smo soft power, meka e, vele sila, da tako kažem. I to jesmo. A naša najveća vrijednost je odgovornost i vjerodostojnost, što je doista u igri ovdje. I zbog toga vas molim da vi kao zastupnici u Europskom parlamentu pokrenete takvu raspravu kod vas vašim zemljama. Mislim da je to apsolutno nužno. To je preduvjet za svako buduće proširenje. No, to mora ići paralelno. Zbog toga još jednom hvala vam, ne samo na vašem trajnom interesu, već i za vašu sjajnu podršku. Znam da ste mnogi doista aktivni u svojoj državi i onda ću ponoviti kao i uvijek i reći da bi bilo dobro da Europski parlament ima svoje urede ili svoja predstavništava u tim državama e, u smislu pripreme istih za parlamentarne procedure i uopće parlamentarni rad. Jer to je ključni kriterij za buduće članstvo u Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala Johannes. Poštovane kolegice i kolege, prije nego što napustite ovaj sastanak, dopustite mi samo nekoliko zaključnih riječi. Radi se o tome što se dogodilo prošli tjedan u Strasburu. Dakle, nije povjerenik Han onaj koji odlučuje o vremenu sastanaka kolegija. To odlučuju drugi. Ja nisam bio uvjeren da bi bilo dobro predstaviti izvješća o proširenju u Strasburu. Ako se slažete, ja bih već sada htio napisati dopis predsjedniku Junkeru da ga zamolim da sljedeća prezentacija paketa e, bude u Briselu, jer ovaj puta je predsjednik Macron predugo govorio. E, ko će predugo govoriti u travnju 2019 2019. jer sam čuo od povjerenika Ana da će e, dakle e, nađimo datum u Briselu. Želim zahvaliti povjereniku Hanu što je danas došao. Mislim da je ovo bila vrijedna razmjena mišljenja i da ćemo e, sada krenuti e, na izradu naših e, izvješća parlamentu i zahvaljujem sada zaključujem današnji sastanak.